Uh, <coughs> uh, dear Dragi kolege, uh, kao predsjednik odbora za pravne poslove pozdravljam kandidatkinju za posao povjerenice gospođu Veru Jurovu. Dobrodošli u Europski parlament, gospođo Jurova. Gospodin Moraš, koji je Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, gospođa Viki Ford, predsjednica o e, unutarnje tržište i e, zaštitu potrošača, gospođa Perez, koja je predsjednica odbora za ženska prava i ravnopravnost rodova. Dragi članovi odbora pred kojim se ovaj, ovo saslušanje odvija, kao prvo Budući da gospođa Jurova kao i ja, e, Čehinja, e, htio bih ukazati da na to da se njezino prezime izgovara gospođa Jourova, a ne gospođa Đurova, ne gospođa Žurova, nego gospođa Jourova i ja sam siguran da mi je kandidatkinja za mjesto povjerenice zahvalna na ovim uputama. Gospođo, gospođa Jourova je kandidatkinja za jedan veoma širok portfelj, a najvažniji dio, po mom mišljenju, je upravo građansko pravo za koje je odgovoran moj odbor. Određeni broj velikih inicijativa se očekuje na ovom području, primjerice, primjerice sustav za prekogranično E, plaćanje uzdržavanja. To treba razmotriti i možda ažurirati novi povjerenik, odnosno povjerenica će također biti zadužena za pravo trgovačkih društava. Europski parlament je osobito zato zainteresiran, posebno što se tiče socijalne odgovornosti poduzeća. U skladu sa smjernicama za odobravanje komisije, u skladu sa e, člankom 16 poslovnika parlamenti ocjenjuju kandidate na osnovu njihove opće stručnosti, njihove, njihovog angažmana na europskom planu i osobne nezavisnosti. Također se procjenjuje i poznavanje njihovog portfelja i njihove vještine komunikacije. Prije saslušanja Kandidatkinja nam je u pisanom obliku dostavila odgovore na e, jedan preliminarni upitnik i ti su pisani odgovori dostavljeni na svim jezicima članovima odbora. Struktura naše debate će biti ovakva, znači prvo će kandidatkinja e, dati jedne uvodne napomene koje neće biti dulje od 15 minuta, nakon toga će imati Također će imati pet minuta na kraju sastanka za završne riječi i također će i predsjednici odbora imati do dvije minute za svoje završne napomene. Nakon uvoda ćemo imati 45 pitanja od članova, s time da će svaki imati po tri minute, jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor. Neće biti dodatnih pitanja, niti nećemo imati sustav e, spontanog javljanja. Molim i e, članove odbora i kandidatkinju da se drže tih vremenskih rokova. Dogovoreno je da pitanja postavljaju članovi odbora na sljedeći način. Znači odbor za pravne poslove, odbor za građanske slobode i odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača i odbor za prava žena i ravnopravnost rodova. Budući da imamo prijevod, govornici mogu govoriti na vlastitom jeziku, zamolit ćemo ih samo da ne govore prebrzo. A sada dajem riječ gospodinu Morasu. Point of order. Samo jedna stvar što se tiče poslovnika. Imam jedno pitanje o nečemu što je možda e, malo e, bilo ma neki mali nesporazum, e, mi smo mislili da će prvo odbor Libe postavljati pitanja i tako smo dobili poredak govornika. Dakle, tko je odlučio da se to promijeni i tko ima nadležnost da promijeni taj pored, taj red? Uh, there has been yesterday an agreement Jučer je postignut dogovor o ovom redoslijedu postavljanja pitanja. It was an agreement Dakle, došlo je do dogovora između uh, klubova zastupnika. Gospodine Moraes, imate uh, tri minute za svoje uvodne napomene. Odnosno sad ću dati 15 e, minuta gospođi Jorovoj, kandidatkinji. Imate riječ. Thank you, thank you for the floor. Hvala što ste mi dali riječ e, predsjednici odbora, uvaženi članovi. Velika mi je čast da mogu ovdje biti pred vama. U potpunosti sam svjesna, svjesna da ovaj portfelj, e, ako me potvrdite kojeg ću se baviti, ima stvarni učinak na živote svih ljudi u ovoj prostoriji i na svakoga od 500 milijuna ljudi koji su dio tog zajedničkog projekta Europske unije. Dakle, sa velikim entuzijazmom, ali i sa snažnim osjećajem odgovornosti, tražim od vas da me potvrdite kao povjerenicu za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost. Kažem entuzijazam zato što mislim da zajedno možemo mm, dovesti do razlike u našim životima, kao i svi vi. Ja sam ušla u politiku zato što želim dati svoj doprinos e, društvu. Želim ostaviti svoj trag, promijeniti živote ljude i to učiniti u Europskoj uniji. Jedan slavni češki političar, nego što sam to ja, je 2000. stao pred ovaj parlament i rekao je ovo. Glavne europske vrijednosti koje su e, oblikovane turbulentnom povješću Europe su prihvaćene u ostatku svijeta i to su očite vrijednosti poštivanje pojedinca i njegovih prava, njegovog, njegovog prava, digniteta, načelo solidarnosti, jednakosti pred zakonom, pravne države, odnosno vladavine prava, zaštita svih etničkih manjina, demokratskih institucija, dioba vlasti, odnosno trodioba vlasti, politički pluralizam, poštivanje privatnog vlasništva i e, slobodnog poduzetništva, tržišnog gospodarstva i razvoj građanskog društva. Vaclav Havel, kao je toliko puta je bio pravi vizionar kada je to rekao ispred svog vremena. I e, moja obveza i ono što se obvezujem tu pred vas je da nastojim da ta, te vrijednosti i ta temeljna prava koje on tako lijepo opisao Václav Havel, da se pobrinem da se one poštuju. To su vrijednosti u koje ja u potpunosti vjerujem. Ovaj novi portfelj koji uključuje e, pravosuđe, e, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost e, treba to učiniti na taj način što će premostiti jaz između europskog pravnog sustava i nacionalnih pravnih sustava. Mi moramo imati gospodarski rast zato što ne možemo imati taj rast bez snažnog pravosudnog sustava jer jedino tu može poslovanje, poslovanje biti uspješno. Ali moramo također osnažiti i jedinstveno tržište. Dakle, moj portfelj e, ima cijeli niz e, tren, akcija koje se sada e, poduzimaju, koje će se poduzimati u budućnosti kako bi se zaštitila prava ljudi i kako bi se izgradilo povjerenje. Kada maknete tu kompleksnost i pravne pojmove svi prijedlozi Europske unije na ta tri područja žele postići jedno od te tri stvari. To znači više izbora, više zaštite i više povjerenja. U mojem mandatu namjeravam biti zastupnica interesa ljudi. To je jedinstvena mogućnost da se različiti dijelovi tog portfelja spoje u jedno. Uvaženi zastupnici, tijekom sljedećih pet godina ja želim na sva ta tri područja postići nešto. Kao prvo, da omogućim ljudima da imaju više izbora. Što to znači u praksi? To znači da imaju pravo da izaberu gdje žele raditi i živjeti u Europskoj uniji uz puno poštovanje slobode kretanja, da mi se moramo baviti zloporabama ako do njih dolazi, ali ta, te, to temeljno pravo na slobodu kretanja ne smije se dovoditi u pitanje. To također znači da ljudi moraju imati pravo da budu ono što e, hoće, e, da e, ispoljavaju svoju spolnost i svoja vjerska uvjerenja bez straha od bilo kakvog nasilja i da imaju, da mogu uživati sva svoja prava i da im Europska unija to omogući. To znači da se razbije stakleni plafon tako da žene mogu biti direktorice škola, direktorice velikih poduzeća, političarke, da, i da za to primaju istu plaću. Ja e, ću e, podržati onaj prijedlog da se moraju žene imenovati upravne odbore. To znači da potrošači e, moraju uživati sva svoja prava, neovisno o tome kupuju li fizički ili online. I mi smo svi dio digitalne revolucije, odnosno to je neovisno o tome da li ste dio digitalne revolucije ili dalje kupujete robu u malom dućanu na uglu. To znači da trebamo imati izbor gdje i kako ćete ulaziti u partnerstvo, vjenčavati se, razvoditi se, e, i moramo za to omogućiti da se međusobno priznaju uh, imovinska prava i pravni dokumenti. Dakle, to je taj izbor. Također želim štititi prava ljudi. Ja ću uh, pomoći potpredsjedniku Timmermansu i daću mu svoju punu podršku u uh, brizi da se uspostavi vladavina prava i da se poštuje temeljna povelja, povelja o temeljnim pravima i da sve one vrijednosti koje su ugrađene u našu demokraciju da se u potpunosti poštuju i da Europska unija e, potpiše e, povelju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima što je moguće prije. I želim da prava pojedinaca budu zaštićena brzim e, usvajanjem reformi zaštite podataka i da europljani imaju isto takvu zaštitu u SAD-u Želim se pobrinuti da etničke manjine kao što su Romi uživaju zaštitu od inkluzije, ekskluzije i diskriminacije i želim da budu još i više integrirani u društvo. Želim zaštititi najranjivije članove našeg društva. To znači da trebamo štititi prava djece, posebno na internetu i pobrinuti se da svi imaju pravo na pošteno suđenje ako su osumnjičeni za kaznena djela. Želim imati snažnu, nezavisnu, nezavisni europski, eh, europsko tužilaštvo kako bi se zaštitili ljudi od zloporaba i trošenja novca iz europskog proračuna. I eh, sve zloporabe, posebno u financijskom području, će biti eh, važan fokus moje aktivnosti, odgovornost poduzeća je veoma e, važna stvar. I pobrinut ću se da se pravila o bonusima za bankare koje provodi agencija, Europska bankarska agencija da se e, zaista i poštuju. Želim da svi proizvodi koje koristimo budu sigurni. Hoću da se paket e, uredbi o zaštiti potrošača i sigurnosti proizvoda što brže usvoji. Što se tiče zaštite također e, govorim o ženama koje su žrtve e, obiteljskog nasilja ili govorim o ženama koje su žrtve genitalnog e, sakačenja. To je protiv svega što Europska unija predstavlja. I žrtve tog nasilja trebaju, treba se čuti njihov glas. Želim također izgraditi povjerenje u pravosudni sustav Europske unije Moramo biti ujedinjeni u raznolikosti, ali također se moramo pobrinuti da naši zajednički, e, naše zajedničke odnosno različite pravosudne i kulturne tradicije ne stoje na putu e, pravosuđa, pravde, e, slobode i jedinstvenog tržišta. Mi trebamo pravosudne sustave u koje će vjerovati naši građani, a građani i obrnuto. Znači, kad se govori o ovrsi e, presuda iz e, drugih e, zemalja članica, to može funkcionirati samo ako to povjerenje postoji. Ondje gdje je potrebno trebamo daljnju koordinaciju minimalnih standarda u Europskoj uniji, kako u kaznenom, tako i u građanskom pravu. Ali također trebamo bolje upoznati svoje pravosudne sustave i sustave drugih tako da ću e, pojačati napore da se e, da se organizira edukacija za ljude koji se bave pravom kako bi oni mogli u praksi provoditi te naše propise koji idu u tom smjeru i da to služi svojoj svrsi. Također vjerujem da je e-pravosuđe odličan alat koji omogućava građanima da lakše dođu do e, pravde, a to vrijedi i za poduzeća i želim da e, to postane interaktivni alat i također se želim pobrinuti da e, potrošači mogu imati povjerenja e, kada nešto kupuju a ne da se boje da neće uživati pravnu zaštitu u drugim zemljama članicama znači moramo organizirati taj sustav za rješavanje sporova male vrijednosti kao i alternativno razrješavanje sporova i mirenje Htjela bih e, da se također e, uvedu nove mjere za kolektivnu pravnu zaštitu. Želim e, također staviti naglasak na sustav izvršenja, odnosno ovrhe, tako da se ljudi ne osjećaju da su prevareni. trebamo osnažiti našu suradnju, suradnju između zemalja članica, tako da to bude u interesu potrošača. Uvaženi zastupnici, um, samo da vam kažem e, jednu stvar osobne prirode. Ja sam prije osam godina bila u e, zatvorskoj čeliji u Češkoj zato što e, sam bila žrtva nepravde i to me zaista šokiralo. Nisam vjerovala da je to moguće, da se nekoga može staviti u zatvor bez dokaza. I nakon Više godina je dokazano da su optužbe protiv mene bile e, protuzakonite, protupravne i lažne. I ja sam nakon tog šoka se odlučila baviti pravosuđem jer htjela sam vidjeti kako pravosuđe funkcionira i zato sam počela e, proučavati cijelu tu tematiku i htjela sam povratiti svoju reputaciju i počela sam e, studij prava na pravnom fakultetu u Pragu. I to sam učinila i zato jer sam htjela e, preći na novi posao, zato što moj prethodni posao i ta branša u kojoj sam radila je bila tamo gdje je moja reputacija bila potpuno uništena. I evo zato, nakon toliko godina, to iskustvo je e, i dalje negdje duboko u meni i kada naiđem na primjer nepravde, jako sam osjetljiva na to. I zbog toga želim da imamo e, poštenije društvo, pravičnije društvo gdje ljudi imaju zaštitu i povjerenje. Ne smijemo e, gubiti to uvjerenje da će pravda pobjediti i to se desilo u mom slučaju i e, Češka e, mi je na kraju, država mi je isplatila naknadu i u očima većine e, građana moja reputacija je povraćena. I evo, moji prethodnici ostavljaju iza sebe opus koji je zaista impresivan. Posebno se zahvaljujem Vivian Reding, Nenadu Mimici i gospođi Reinhardt koji su stavili toliko prijedloga. Ja dolazim iz eh, svijeta eh, regionalne politike i strukturnih fondova, znači to je svijet eh, projekata, vremenskih rokova i ispunjenja ciljeva. I ja još uvijek sam sada u ministarstvu za regionalni razvoj, dajem otkaz sutra. Ja sam već da se napravila program regionalnog razvoja za sljedećih deset godina u Češkoj. Novi povjerenici će raditi na novi način i ja u potpunosti podržavam ovaj novi pristup e, novog predsjednika i njegove političke smjernice. To je upravo pristup za koji ću se odlučiti u ovoj ulozi. Ja ću e, srušiti te silose na taj način da ću pokušati spojiti dijelove ovog e, portfelja. Ja sam e, zastupnica u Češkom parlamentu, ja sam političarka, ja nisam državna službenica i ja se stvarno nadam da ću sve ove svoje ciljeve ostvariti. Uvaženi zastupnici, ne mogu sada tu spomenuti sve teme kojima ću se baviti u ovom portfelju koji je zaista uzbudljiv, ali mi imamo svi zajedničke ciljeve i mi ćemo e, to, te ciljeve postići. Počnemo kao prvo tako što ćemo postići važne e, rezultate koje europski građani čekaju u četiri važne, e, važna dosija, zaštita podataka, javno tužilaštvo, zaštita potrošača i znači uredba o sigurnosti proizvoda Istovremeno namjeravam s vama raditi na novom planu rada za ovih pet godina pred nama gdje ćemo objediniti taj, te teme različite iz ovog portfelja. Ako to učinimo, onda ćemo postići jedno pravičnije jedinstveno tržište koje će biti e, na usluzi i potrošačima i poslovnim subjektima. Ja želim da ljudi imaju više izbora, više zaštite i više povjerenja. Hvala vam na pozornosti. Thank you, madam. Hvala. gospođo. Sada prelazimo na pitanje od gore. Podsjećam osobe koje postavljaju pitanja, molim ih da se drže jedne minute koja im je dodijeljena. I gospođo Jorova, molim vas da se držite dvi, ograničenja od dvije minute. E, prvo na, prva osoba je koja će postaviti pitanje je gospodin Zjevka iz Europskih pučana. Hvala, predsjedniče. Gospođo Jourova, novo Novi prijedlog o korporativnom upravljanju bi se trebao usredotočiti u funkcioniranje jedinstvenog tržišta i davati, pružati veće mogućnosti na sektoru malih srednjih poduzeća i njihove konkurentnosti na globalnom tržištu. Znamo da sektor malih i srednjih poduzeća stvara radna mjesta i daje svoj doprinos gospodarskom rastu. Tako da bismo trebali izbjegavati prevelika preveliko uređivanje i nametanje prevelikog administrativnog tereta malim i srednjim poduzećima. Tako da bismo trebali i ukloniti ove postojeće prepreke. Htio bih reći što vi mislite o uklanjanju tih prepreka. Da li, bi to, da li će to biti jedan od vaših prioriteta, a ukoliko je tome tako, što mislite kakav bi bio odgovoran prilog novom zakonodavnom prijedlogu e, gospodarskog upravljanja? Hvala. Hvala na pitanju. Dame i gospode, uživat ću mogućnost da govorim na svom maternjem jeziku, dakle govorit ću češki. Dakle, ponovno vam se zahvaljujem na pitanju gospodine Zjevka. U potpuno se slažem s ovim što ste rekli o glede stava eh, u vezi s malim i srednjim poduzećima. moramo se postarati da sve uredbe, direktive, pravila ne predstavljaju samo novi administrativni teret e, onima koji jesu kičma europskog gospodarstva, već trebamo uklanjati prepreke i pomagati poduzećima i poduzetnicima da bolje e, rade u zajedničkom europskom tržištu, a to je također u skladu s načelom e, uklanjanja e, administrativnih barijera i mislim da će opća uprava koja je e, pod mojom nadležnošću iznijeti već nekoliko prijedloga, bilo da se radi o samostalnim djelatnicima ili drugim. Tu imamo značajne prijedloge za pojednostavljivanje postupka nesolventnosti i želim naglasiti da ćemo pružiti poduzećima drugu priliku tako da e, tijekom e, fluktuacije, odnosno postupka iščekivanja gotovinskog novca da ne padnu u stečaj. E, dakle, tu imamo uredbu, određene uredbe koje će pojednostaviti postupak. No, ipak, sve su ovo aspekti koji moramo pomoći i promovirati, jer osobno mislim da je prirodni instinkt e, europskih državnih službenika da stvaraju taj novi teret, ali mi moramo se boriti protiv toga. Hvala. U ime SND-a gospođa Regner postavlja sljedeće pitanje. Najljepše hvala. Moje pitanje odnosi se na e, trgovačko pravo. Dakle, potrebno je trgovačko pravo koje će stabilizirati e, poslovni sektor. Dakle, s tim u vezi, da li biste promijenili postojeće prioritete i kako biste zajamčili novu, jaču pravnu sigurnost za tvrtke i njihove e, dioničare, kako biste napravili direktivu e, za prekogranične na poduzeća i isto tako e, za minimalne standarde za sudjelovanje e, dionika. Isto tako što ćete napraviti za poduzeća s jednim članom za socijalni dumping i lažno zapošljavanje Dakle, da li mislite da će biti moguće donositi odluke kako bi se stvarao uspješno poduzetnička atmosfera? Gospođo povjerenice, imate riječ. Najljepša hvala. Ovo pitanje povezano je uz ono što sam rekao, Mislim da kada je riječ o srednjim i malim poduzećima koje zapošljavaju 175 milijuna zaposlenika je jako važno jer moramo stabilizirati to tržište za male i srednje poduzeća kako bi oni mogli predvidjeti što će se, kako, svoj način poslovanja i moramo dakle izraditi prijedloge koji se tiču pojednostavljivanja komuniciranja s poduzećima na međunarodnoj razini prekogranično dakle trebamo nastojati ukloniti prepreke s kojim se suočavaju ta poduzeća, osobito kada je riječ o mladim poduzećima, start-up poduzećima, treba vidjeti kako pomoći da se njih e, uključi u gospodarstvo i da to bude, e, da to izaziva što manje troškove. Dakle, to je jedan od uvjeta za države članice koje žele da posežu za europskim fondovima. Dakle, uvjet jest da se pojednostave uvjeti poslovanja. Također trebamo privesti kraju prijedlog e, transfera e, sjedišta tvrtki, jer to je velika prepreka za poduzeće ukoliko ono želi poslovati u drugom, drugoj državi članici, onda moraju e, raspustiti, zatvoriti kompaniju u jednoj državi članici i onda se preseliti u drugu državu članicu. Dakle, moramo napraviti jedinstvena pravila za e, prekogranično poslovanje. A kada je riječ e, o pravima dioničara i zaposlenika moramo u pravnom e, okviru se postarati da prava e, tih ljudi ne budu povređena. Gospodin e, Fost iz Kluba zastupnika Evropskih pučana. Lijepo hvala. Moje pitanje se nadovezuje na prethodno gospođo Jourova. Kao što vjerojatno znate, u veljači Europski parlament je usvojio svoj stav glede europskog trgovinskog e, zakona europskog, odnosno europskog kupoprodajnog zakona i to bi trebalo e, ojačati povjerenje e, u kupoprodajnim postupcima. Dakle, kako ćete djelovati s tim u vezi, da li ćete ubrzati ovaj postupak i postavljeno djelovati na nj? Zatim, Evo vidimo provedbu europskog zakona. Europska unija je zasnovana na uporabi jednakog prava i na povjerenju da će se države članice eh, držati toga. Eh, ja mislim da e, provedba europskog zakona nije jednak na, na mjestu koje mu pripada. Kako će e, se to razvijati u budućnosti? Molim vas, recite nam. To je jako važno pitanje. Izvolite, gospođo Jourova. Hvala na pitanju, gospodine Foss. Cijenim što je Europski parlament e, predložio e, direktivu o zajedničkom kupoprodajnom pravu što je to usvojeno. Ja mislim da je to način da se pomogne jedinstvenom digitalnom tržištu koje jest jedan od prioriteta e, Junkerove komisije, mi to znamo. Ja ću učiniti sve što je u mojoj mogućnosti da podržim taj prijedlog i da uvjerim države članice da je to dobar korak naprijed i da je to dobra alternativa za e, preko e, graničnu prodaju to uveliko pojednostavljuje postupak i čini ga jeftinijim i na kraju će to biti od e, velike koristi za potrošače. I ja ovo govorim usprkos činjenici što znam da su brojni ti koji su kritizirali zajednički kupoprodajni zakon i govorili da se ne stvara alternativa E, odnosno 29. zakonik već da se konsolidira postojeći sustav. Dakle, mnogi izgovorili da se ne treba e, posezati, odnosno dirati postojeća pravila. No, mislim da je prijedlog koji sada imamo e, za cilj ima da se pojednostave online transakcije, prekogranične transakcije i kao takav zaslužuje našu potporu. Ja ću nastojati uvjeriti države članice kako e, taj prijedlog može pomoći naše gospodarstvo i gospodarstvo država članica. Zamislimo samo što bi to moglo predstaviti u praksi. Imamo prodavača koji radi u više država članica i nudi e, nudi svojim kupo, e, klijentima jedinstvena pravila, dakle e, to će e, potrošači cijeniti, znati cijeniti. SND gospođa Delvo. Dobar dan. Ovo moje pitanje odnosi se na javne dokumente. Kao što znate, na prvom čitanju je Europski parlament pozdravio prijedlog komisije o pojednostavljivanju i usvajanju određenih javnih isprava i proširio je e, to e, po nekim pitanjima. Policija, e, komisija, prethodna komisija je odlučila da trošak bude na raznim upravama država članica. To je jako važno za nas jer mi želimo pojednostaviti život naših sugrađana i malih srednjih poduzeća i potaknuti mobilnost. Što vi mislite o tim uredbama i promjenama primjene i mislite li da treba poduzeti i druge inicijative glede e, priznavanja javnih isprava i e, osobnih e, dokumenata? Da li biste vi u to uključili isto i priznanje evidentiranih brakova i životnih partnerstava? Gospođo povjerenice, imate riječ. Hvala gospođo na pitanju. I u ovom slučaju jako sam e, zadovoljna što Europski parlament e, ovo percipira, promjene na pozitivan način. Dakle, ukoliko uvidimo će, koliki će to utjecaj imati na e, naše sugrađane, onda moramo priznati da ovo može imati velikog utjecaja s obzirom da će smanjiti administrativni teret e, našim sugrađanima u situaciji u kojoj ljudi e, imaju brakove e, da kada stupaju u brakove ljudi iz različitih država članica kada imamo nasljedstvo iz koje povezuje dvije različite države članice i tako dalje. Dakle, u svakom od tih slučajeva morat ćemo imati ovjerene prijevode, e, sudske prijevode i to je e, to su dokumenti koje treba plaćati, ovjeravati i u slučaju privatnih lica i pravnih lica to je dodatni financijski teret. Dakle, to je nešto što je važno. E, ja bih također želio da se u ovom e, zakonodavnom prijedlogu proširi primjena e, ovog teksta i o tome ćemo raspravljati s Nadam se da će ovaj prijedlog biti usvojen kao takav, dakle s proširenom nadležnosti, ali znam da je trenutno stav takav da se to treba odnositi samo na građanske eko pravosuđe i na privatna lica, a ne na pravna lica. Evo sada u ime evropskih pučana imate pitanje. Hvala predsjedniče, gospođo Jorova. Među tri ključna prioriteta koja su identificirana u e, agendi za pravosuđe za 2015. godinu, ja ću se usredotočiti na međusobno povjerenje pravosudne europske politike. Dakle, jako često e, suci, građani, pravnici nemaju povjerenja u pravne presude iz drugih e, država članica i stoga je potrebno imati i poduzeti određene e, odluke na europskoj razini kako bi se olakšala provedba odluka. Molim vas, recite nam kako mislite pojačati međusobno povjerenje između europskih država članica. Zar ne mislite da bi međusobno povjerenje trebalo pojačati tako što bi se pojačali već postojeći instrumenti, a ne da se e, stvaraju novi koji e, zalaze, zadiru u nacionalne nadležnosti koji mogu biti politički zloporabljeni? Hvala. Ovo pitanje u biti odnosi se na malo priješnju temu, a tu se radi o priznanju javnih isprava. Ja nisam uspio u potpunosti koristiti odgovoriti na sva pitanje i trebam reći još da kako bi to funkcioniralo moramo se uzdati u institucije država članica dakle koje trebaju priznati javne isprave iz drugih, e, izdane u drugim e, državama članicama. U potpunosti ste pravu kada kažete da e, je potrebno za međusobno priznavanje javnih isprava i sudskih odluka i provedbu e, sudskih odluka iz drugih država članica da je jako važno međusobno povjerenje u sudske sustave između država članica, povjerenje u neovisnost sudstva i sposobnost da se provode e, odluke. Vjerujem da je nužno donijeti dodatne zakonodavne odluke i želim naglasiti kako je nužno promovirati dobru provedbu našeg zakonodavstva, što znači da ne smijemo samo pojačati instrumente koji će nam biti na raspolaganju, već i način provedbe odluka. Kada je riječ o izgradnji povjerenja, mislim da se to uveliko povezuje na ono što sam rekla u uvodnom izlaganju, to jest komuniciranje i suradnju u pravnim stvarima i e, komuniciranje između e, pravnika država članica. Malo općenike govoreći, reći samo da jedino osobe koje su informirane i raspolažu znanjem da to može uroditi plodom i međusobnim povjerenjem. Hvala. Sljedeće pitanje gospodin Koferati iz kluba zastupnika SID. Hvala predsjedniče. Gospođo Jourova, u prethodnom sazivu parlamenta usvojili smo razne mjere kako bismo pojačali zaštitu zaštite potrošača u Europskoj uniji. postojali su e, alternativna rješenja sporova i novi povjerenik se treba postarati za provedbu tih mjera. Ali ne vjerujem da će te mjere biti dostatne kako bismo se postarali da e, naši sugrađani budu uvjereni da će moći uživati potpuno svoja prava i prekogranično. Dakle, tu je e, u pitanju i dostupnost pravde, ali tako i cijena dostupnosti pravde za naše građane. Dakle, što vi možete reći e, u slučaju kada su ugrožena prava naših sugrađana, koje oni imaju pravo da se da traže pravni rješavanje svojih pravnih e, lijekova, dakle osobito kada e, se radi o sporovima prema europskim, e, europskom zakonu. Dakle, što nam možete reći s tim u vezu? Gospođo, izvolite, imate Da, točno je da Europska unija e, ima različite načine kako zaštiti, zaštititi potrošače i e, omogućiti im e, pristup sudskim ili drugim načinima rješavanja sporova. Mi ćemo sada raditi na sustavu online rješavanja sporova ja bih također e, spomenula i e, sporove e, male vrijednosti koji su također važni. Imamo isto tako uredbu s tim u vezi. I bit će stavljeno na raspolaganje i neki drugi instrumenti koji se odnose više na kazneno pravo. No, mislim da bi pristup pravosuđu, pravnoj zaštiti mora biti besplatan i bez ikakvih prepreka. Iako je važno što je Europska komisija izdala e, preporuke i nadzire stanje e, stvari u državama članicama kako bi vidjela kako će e, se postarati da kolektivna pravna zaštita bude zajamčena. Potrošači moraju imati mogućnost tražiti kolektivnu pravnu zaštitu. Tako da ćemo vidjeti kako države članice rješavaju ovo pitanje i ukoliko bude postojala dovoljna volja, ukoliko vidimo da će to biti korisno, onda ćemo e, napraviti takav prijedlog. Naravno, ovo sve mora biti popraćeno jamstvima da to može biti napravljeno učinkovito, a ne da bude zloporabljeno. U ime Isjara imate sljedeće pitanje. U vašim pismenim odgovorima Spomenuli ste akcijski plan e, koji se tiče prava trgovačkih društava koji će se nastaviti ukoliko e, vi dobijete e, odobrenje. U vašem akcijskom planu kodifikacija trgovačkog prava, prava trgovačkih društava je spomenuta i da li je to jedan od vaših prioriteta, te ukoliko je, što mislite da će biti prednosti takvih zakona za poduzeća koje žele trgovati Europskoj uniji? Sljedeća stvar, sva poduzeća Europske unije trebalo bi biti potaknuta da rastu unutar i van Europske unije, tako da će se morati uhvatiti koštac sa regulatornim izazovima van Europe. Što mislite da bi bio vaš pristup da se e, ova naša regulativa e, može uskladiti sa onom globalnih e, partnera, dakle za europska poduzeća koja djeluju van Europe. U pismenim odgovorima ili dokumentima koje sam vam poslala, spomenula sam jedan cilj koji je veće usklađivanje e, pravnih sustava e, što se tiče prava trgovačkih društava u Europi. To sam učinila zbog toga što je očito da ukoliko želimo pomoći zajedničkom unutarnjem tržištu, koje bi trebalo biti bez prepreka, da bismo trebali pokušati uskladiti uvjete za poslovne aktivnosti unutar dakle okvira Europske unije. Tako, ukoliko sam upotrebila riječ kodifikacija, sigurna sam da sam pod time mislila, podrazumijevala cilj prema kojem bismo se mogli kretati, no naravno svaki pokušaj usklađenja europskog zakonodavstva e, mora biti popraćen komunikacijom sa državama članicama i sa objašnjavanjem državama članicama da se stvari vrše u dobroj vjeri i u neku dobru svrhu. Dakle, unifikacija pravila za kupoprodaju i za poslovnu zajednicu jest dobra svrha, no mnogo je još posla pred nama e, dok ne uspijemo državama članicama e, objasniti koje bi zapravo bile najbolje pravne odrednice da bi se osnažila konkurentnost europskih poduzeća. A što se tiče međunarodnih poduzeća i naše konkurentnosti e, naspram ostatka svijeta, nužno je da administrativno previše ne opteretimo svoja poduzeća. Dakle, da ne naštetimo njihove konkurentnosti što se tiče izvoza i što se tiče njihovog posla na svjetskoj razini. Dakle, još jednom potrebno je ukloniti administrativno opterećenje i nepotrebno opterećenje. Sljedeće pitanje je iz kluba zastupnika ALDE, zastupnica Wikström. Hvala vam. Dakle, lijepo je vidjeti vas ponovo i e, čestitam na vašoj hrabrosti da ste i osobno i profesionalno pristupili ovdje. Kartica rezultata za Europsku uniju važni je alat za identificiranje mogućeg prostora za poboljšanje u nacionalnim pravosudnim sustavama država članica time što će se izvući pouke iz najboljih zajedničkih praksi. To je važno i građanima i poslovnoj zajednici, osnažuje unutarnje tržište i povećava razinu povjerenja, što je također vrlo važno. Dakle, povjerenja između pojedinih država članica i pravosudnih sustava. Kartice rezultata za pravosuđe je također učinkovit alat da se poštuju temeljna prava u našim državama članicama i da li ste, ćete vi biti posvećeni daljem razvoju, poboljšanju e, pravosudne kartice rezultata i koji je vaš stav prema tome? Hvala. Zahvaljujem vam e, na tom pitanju i na lijepim rečima. Dakle, Tablica rezultata u pravosuđu je temeljni alat kojim možemo usporediti i procijeniti učinkovitost pravosudnih sustava u državama članicama kada se radi o građanskom pravu. To je ključan instrument kako bismo mogli procijeniti kako pravosudni sustav funkcionira u smislu europskog semestra, e, što do sada još nismo spomenuli. Dakle, potpuno sam svjesna važnosti sustava sa tablicom rezultata, a kako dalje s tim instrumentom? Ja mislim da postoje i neki drugi instrumenti kojima se može pratiti kako se primjenjuju temeljna prava, eh, jer naravno to je nešto što moramo pratiti, dakle kako se to provodi u državama članicama i to moramo kontinuirano vršiti, dakle bez eh, bilo kakvog čekanja posebnih izvješća od samih država članica. Često su me pitali da li bi tablica rezultata za pravosuđe trebala biti proširena da uključi primjerice kazneno pravo i mislim da da, da bi moglo doći do takvog razvoja no Europska komisija bi trebala moći upotrebiti druge izvore informacija, statistike i neka druga izvješća, neke druge platforme temeljem kojih bi moglo procjenjivati situaciju u državama članicama bez da se proširuje obuhvat e, tablice rezultata u pravosuđu koja je zapravo osmišljena upravo za ono što je potrebno. Zahvaljujem, zastupnik Maštalka, sljedeći klub zastupnika GUB. Zahvaljujem. Dobar dan, gospođo Jourova. U vašim pismenim odgovorima, među drugim stvarima, spomenuli ste i program REFIT, koji je instrument za ex post procjenu učinaka trenutno postojećih pravnih normi. Uklanjanje administrativnih prepreka i predlozi za pojednostavljenje administrativnih uvjeta mogu doprinijeti konkurentnosti naših poduzeća e, i pristup građanima uslugama. No kako biste vi kao povjerenica spriječili smanjivanje standarda u pravnim odredbama kojima se štite prava radnika? Primjerice što se tiče e, sigurnosno zdravstvenih uvjeta na radu i opasnosti slabljenja socijalnog dijaloga. Što se tiče programa REFIT, mislim da je to značajan alat kojim možemo govoriti na pitanje da li pravni akti ili zakonodavni nacrti jesu nužni i jesu potrebni. I to je jedna od ključnih inicijativa Junckerove komisije. Procijenit ćemo zakonodavne korake Europske unije i izmjerit ćemo koliko su oni korisni i koliko su nužni. Ovdje ću usko surađivati sa potpredsjednikom Timmermans i raditi na tome. No kako se pobrinuti da se ne krše prava radnike, da se održava standarde sigurnosti i zaštite na radu? To mislim da je pitanje kojim se vrlo oprezno moramo pozabaviti i u tome nam mogu pomoći e, sektorna udruženja, organizacije koje prate, nadziru provedbu prava radnika. E, isto tako, tu su važni i sindikati. Dakle, ja sam poznata po tome da sam vrlo otvorena za konzultaciju s drugim organizacijama i rado slušam e, prijedloge i upozorenja svih onih koji prate moj rad. Suradnja sa sindikatima i drugim udruženjima bit će ključna. Što se tiče standarda što se tiče zaposlenika i dioničara, to je nešto za što, što moramo očuvati i što se ne smije smanjivati. Sljedeće pitanje od kluba zastupnika zelenih, gospođa Hautala. Hvala vam. Što se tiče investicijskih ugovora sa raznim zemljama, zanima me e, vaše stajalište o arbitražnim klauzulama koje su sadržane u ovim ugovorima. Dakle, kakav je njihov e, uticaj i što mislite o tome da se zobilaze državni pravosudni sustavi? Čak je predsjednik Juncker izrazio određeno e, nezadovoljstvo e, što se tiče privatnih sudova, jer oni ne moraju nužno opravdavati svoje odluke. Dakle, u kontekstu međunarodnog privatnog prava. E, što mislite o nacionalizaciji naših privatnih sudova, e, o tome kako bi naši građani se mogli osloniti na privatne arbitražne mehanizme? Hvala vam na tome. Vi ste zapravo sami u svom pitanju spomenuli nešto što je jasno samo po sebi, a to proizlazi iz političkih izjava Jean-Claude Junckera da će biti vrlo nužno e, za buduću komisiju da svi imaju jednaku mogućnost e, bavljenja sa sporovima i država i poduzeća i svi drugi bez ikakvih prepreka. Dakle, tako bismo mogli spriječiti bilo kakve slučajeve zabilaženja. Što se tiče arbitraže, tu se radi o alternativnom načinu rješavanja sporova, no ni u kojem slučaju arbitraža se ne može smatrati jedinom mogućnošću za uključene strane. To je dakle jasno i u našim smjernicama, smjernicama komisije. Tako da nisam siguran da li tu možemo uključiti uredbu Brisel 1 e, jer je to instrument koji se bavi sporovima između dviju strana. E, tako da ga se ne može zapravo koristiti za sporove koje uključuju i državu. Zastupnica Ferrara. Gospođo Jourova, spomenuli ste transparentnost, neovisnost, drago nam je bilo čuti to, no u bliskoj prošlosti eh, branili ste eh, u Češkoj Andra Babića, e, šefa vaše stranke, koji se obratio proračunskom odboru našeg parlamenta, odnosno vi ste se obratili i rekli ste da je gospodin prodao svoje poduzeće, a Europska komisija je utvrdila da zapravo nije to slučaj, nego da su poduzeća e, još aktivna. Dakle, kako možemo onda vjerovati vašim izjavama o tome što ćete učiniti u budućnosti kada ste bili spremni prošlosti reći nama zastupnicima stvari koje nisu bile točne? Hvala vam na ovom pitanju. E, Biću jasno. Gospodin Andrej Babiš je predsjednik jednog političkog pokreta e, u kojem sam ja potpredsjednica i ja ću s tog mjesta, na to mjesta dati ostavku, a on je čovjek koji je poslovno vrlo uspješan i iskreno govoreći, e, mene nikad nisu osobito zanimala njegove poslovne aktivnosti. On je za mene predsjednik našeg pokreta i ministar financija. A što se tiče pitanja o tome da li je on prodao svoje poduzeće ili što je učinio, e, to je pitanje bilo e, zanimljivo kada je on preuzao ulogu ministra financija. I u tom trenutku sam ja dala odgovor da koji se temeljio na onome što sam u tom trenutku znala. Jasno mi je da kad kada čujemo glasine o tome da li sam ja podležna gospodinu Babiću ili ne i čuli smo u tisku nešto o mogućem sukobu interesa. Na što se tiče moje neovisnosti mogu jasno reći da sam ja e, potpuno neovisna, da nikada nisam podlazilo pritisku gospodina Babića, koji nije niti vršio pritisak na mene što se toga tiče. I u tome sam vrlo dosljedna. I nadam se da ću vas moći uvjeriti u to da moja nepristranost, neovisnost i svojevrstan e, imunitet od bilo kakvih pritisaka će uvijek e, biti u prvom planu. Ne znam kada smatrate da sam rekla tako nešto, no mogu vam reći da sam u tom trenutku jednostavno rekla ono što sam znala, no poslovne aktivnosti gospodina Babića me nikada nisu osobito zanimala. EPP, e gospodin Zjevka, sljedeći ima riječ. Zahvaljujem. E, još jedno pitanje koji se vraća na ono što ste rekli o širenju poznavanja europskog prava. Europsko pravo je učinkovito kada je usmjereno na one koji mu žele pribjeći, upotrebiti ga i to u slučajevima kada je dobro provedeno. Imamo razne instrumente, neke više, neke manje složene, primjerice uredba Brisel 1 ili ono nasljedstvu, no moje pitanje je opća uprava koju ćete vi možda predvoditi, hoće li ona možda izdati neke smjernice za građane kako bismo pomogli onima za koje zapravo stvaramo zakon. Jer vjerujem da je to jedan od ključnih elementa za budući uspjeh. Da, gospodine Zvijevka, pravo je učinkovito samo ukoliko, se, ukoliko ga se može i provesti. Ukoliko ga se sa zakašnjenjem provede, tada se zapravo neće pristup pravu. Mora ga biti brz i učinkovit. To je ključno. A uredba Brisel 1 i neke druge uredbe i instrumenti koji se upliču u svakodnevni život naših građana, e, dakle odredbe privatnog prava, su područje u kojem se moramo pobrinuti da se sve mjere, sve odredbe provode na učinkovit način. I budući da se te odredbe tiču svi moramo imati dovoljno informacija o tome. I u građanskom pravu ljude, ljudi su vrlo zainteresirani za situacije gdje ono ne funkcionira. A građansko pravo bi zapravo trebalo odražavati potrebe ljudi, potrebe njihovog svakodnevnog praktičnog života. I ukoliko usvajamo građansko pravne odredbe koje ne funkcioniraju u pra, u praksi ljudi će nam to dati na znanje. Tako da slažem se, moramo provoditi vrlo temeljite kampanje i moramo informirati ljude i pobrinuti se da ljudi koji rade u pravu budu osposobljeni na odgovarajući način. E, ja sam i sama studirala pravo i bila aktivna u tom području, tako da se mogu pobrinuti da do toga i dođe. Čekići predsjedanje ću sada predati svom dragom kolegi Claude Moraesu, e, predsjedatelju odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Hvala vam lijepo. Izrazio bih dobrodošlicu e, gospođi Jurovi E, u ime svih odbora, našeg odbora LIBE. E, Pravosuđe je od ključne važnosti e, odboru LIBE, već smo imali neke razmjene s vama i znate da je to zapravo suština našeg rada. Pravosudna suradnja u građanskim i kaznenim stvarima, temeljna prava, vladavina prava, ali isto tako i dinamična područja koja su sve prisutnija, primjerice zaštita podataka, privatnost, to su ključna područja za nas u odboru LIBE i mislim da će to biti odraženo u nadolazećim pitanjima. Prijeći ću odmah na njih. Prvo pitanje iz kluba EPP, gospodin Axel Voss. Hvala vam lijepo zbog vremena mi se čini da niste stigli odgovoriti na moje prvo pitanje, pa ću ga ponoviti. Hoćete li u budućnosti polagati pažnje na provođenje europskog zakonodavstva u državama članicama. Imam međutim i druga pitanja. Europski parlament je u ožujku glasa o svom izvješću o pitanje sa NSA, američkom agencijom, gdje se pozvalo na reviziju ugovora o sigurnom utočištu i da se omogući e, jednaka konkurentnost, jednaka zaštita podataka između SAD i Europske unije. Ukoliko ne možemo uskladiti svoje standarde u dogovoru sa našim američkim partnerima, hoćete li imati e, hrabrost e, odmaknuti se od ovog sporazuma o sigurnom utočištu i prijeći na jedan više europski pristup. Imate li dakle namjeru predložiti jedan takav e, zakonodavni prijedlog? Sljedeća stvar, ponašanje potrošača na njega uvelike utječe utječu neki e, neko oglašavanje e, preko interneta i kako ćete se vi pobrinuti da se to provodi na pošten način? Tak jestli jsem to zachytila, je to troj otázka, kvůli času na první otázku, jak hodlám... Dakle, ako sam točno shvatila, imam tu tri pitanja. Prvo je bilo kako ću nadzirati primjedbu europskih zakonskih propisa. Naravno to ću učiniti i imam e, korisne instrumente koje imam, e, koje komisija ima. Znači e, stadij provedbe nije tako glamurozan i ne prate mediju to u tolikoj mjeri, ali to je veoma važno. Što se pak tiče NSA i tog sigurnog utočišta. Moram reći da je to najkompleksnije pitanje s kojima sam se ikad suočila i to je pitanje gdje zaštita podataka i privatnost naših građana upravo se o tome radi, a to je jedno temeljno ljudsko pravo koje je kao tako priznato u povelji i tu nema, to ne može doći u pitanje, to se ne može, tu ne može biti kompromisa, ne čak niti u vremenima u momentu dakle kada ti podaci e, napuste europski kontinent. E, ja zaista tu pozdravljam vaše napore e, uložene u to pitanje sigurnog utočišta. Sad, da li je to sigurno utočište zaista sigurno? Mnogi od vas su me pokušali uvjeriti da imaju snažne dvojbe vezano za to i ja sama imam te dvojbe. Je li to uopće moguće? možda da kažem da prestanemo koristiti to sigurno otočište dok se to ne analizira u potpunosti. Dakle, i dok ne vidimo kakav drugi instrument bismo mogli koristiti. Ako me potvrdite kao povjerenicu, htjela bih nastaviti s ovom raspravom i htjela bih provesti jednu temeljitu analizu tog pitanja a pitanje je je li taj sustav siguran i postoje li načini da se iznađu neki novi sustavi kojima bi se osnažilo povjerenje i vidim da mi je vrijeme isteklo. U redu, što se tiče ovih pretraživača, to je zaista jedno jako teško pitanje. Ako mi netko postavi to pitanje, ja ću svakako se vratiti na to. Imamo onaj predmet Google protiv Španjolske, e, taj predmet mi je otvorio oči, ali evo nažalost nemam vremena odgovoriti. Da, sve je u redu, e, gospođa kandidatkinja, to su kompleksna pitanja pa ću biti e, tu dosta dobar prema vama imam ja jedno pitanje za vas, bit ću strogi prema sebi. Dakle, što se tiče ovih pitanja pravne zaštite, pravnih lijekova, ono što nas brine je ono što ne, je drugče od onoga što je brinulo gospodina Fosa. U ovim prvim pitanjima, znači kad se govorilo o sigurnom utočištu i o krovnom e, sporazumu, dakle to je mi smo zaista htjeli da se tu nešto napravi odmah, ali mi nemamo jednog povjerenika koji se bavi samo time i drugo pitanje, kako ćete se baviti ovim pitanjem digitalnog HBS korpusa u izvješću sam se time bavio, pa zato ja postavljam to pitanje i imamo i nastavni, nastavno izvješće, dakle kako, što ćete vi učiniti da se nastavi rad na tom pitanju? Otázka ochrany dat a dodržování vysoké. Zaštita podataka i ovi visoki standardi u Europskoj uniji koje treba poštivati. Kako je to izneseno u prijedlogu zakonskih propisa zaštiti podataka, to je područje gdje se trebamo držati nadležnosti različitih e, povjerenika. Razgovarala sam sa gospodinom Ansipom, e, još jednim kandidatom koji je upravo zato zadužen i dogovorili smo se da ćemo raditi na jedan koordinirani način i čim e, bude oformljena i potvrđena komisija mi ćemo odmah riješiti to pitanje zaštite podataka i zaštite podataka građana Europske unije koji e, se podaci sele preko oceana. To je nešto što je nužno potrebno kako bi se povratilo povjerenje između Europske unije i SAD-a, jer to je povjerenje na neki način e, uništeno zbog ove e, afere Snowden i drugih skandala i naznaka koje nam ukazuju da su agencije u SAD htjele koristiti te podatke i još uvijek to čine za potrebe svojih e, obaveštenih aktivnosti na preventivni način, a pritom ne znaju naprijed u koju svrhu će koristiti te podatke u budućnosti. Dakle, to je nešto na što mi ne možemo pristati. To je veoma kompleksno pitanje. Ali, to je nešto gdje ja neću biti spremna ni na kakve ustupke, znači zaštita privatnosti. Sljedeće pitanje ECR, e, gospodin Timothy Kirkwell. Gospođo, mislim da ovaj europski nalog za uhićenje važan instrument u borbi protiv e, prekograničnog kriminala i terorizma, ali on nije savršen. I ne znam e, želi li komisija nešto napraviti vezano za to, za ovo što je parlament rekao što se tiče proporcionalnosti, posebno kod ovih lakših krivičnih dijela, da napravi eventualno neki pravni prijedlog i također komisija u prošlosti pokazala voljnost e, da e, različitim projektima kao što su javno tužilaštvo i zajedničko kupoprodajno pravo e, posveti mnogo pažnje, ne bi li možda trebalo razmotriti ponovno prioritete, a ne posvećivati toliko napora nečemu što nije od tako velike važnosti za taj zajednički pravni okvir Europske unije. ako zadobijem vaše povjerenje, svakim danom ću se baviti tim pitanjem. Gdje god je to potrebno, taj kriterij učinkovitosti je prvi prioritet eh, za mene što se tiče eh, ovog naloga, uhidbenog naloga i javnog tužiteljstva, odnosno europskog tužiteljstva, to je, o tome ćemo kasnije govoriti više, ali ali CSL e, bi trebao omogu, olakšati e, ljudima da posluju preko granice i e, drugi postoje instrumenti koji bi trebali ih zaštititi, ali što se tiče uhidbenog naloga, da se vratim na ovaj vaš prvi dio vašeg, pišne, vašeg pitanja, mislim da je to jedno učinkovito oruđe za borbu protiv kriminala u Europi i zahvaljujući tome e, više se kriminalci i osumnjičenici nemaju gdje sakriti u Europi. I e, koliko znam, imamo e, dosta posla, imamo desetine tisuća takvih zahtjeva koje treba riješiti svake godine što se tiče proporcionalnosti, znam da se europski uhidbeni nalog, nekad koristi za trivialne stvari, ali mislim da se to već riješilo na nižoj razini zakonskih propisa, znači ne direktivom. Ali ja bih eh, htjela da mi e, taj europski uhidbeni nalog ne mijenjamo e, značajnije u budućnosti. Mislim da bismo trebali mu dati malo vremena da se pokaže i trebamo stabilizirati situaciju, a ne mijenjati zakonske propise. Hvala. Sljedeće pitanje je ispred Aldea, e, Sophie Interfeld. Hvala i pozdravljam vas. Gospodin Juncker je rekao da prioritizirate E, direktivu za borbu protiv diskriminacije i mi vas u tome podržavamo, ali LGBT ljudi i dalje se suočavaju sa nasiljem, diskriminacijom, homofobijom u školama, javnim ustanovama i svugdje drugdje. I e, političari i dalje govore, daju homofobne izjave i e, LGBT ljudi nemaju prava koja imaju drugi ljudi posebno u prekograničnim slučajevima. Po osnovi e, osnivačkih ugovora i povelje o temeljnim pravima ti ljudi imaju ista prava kao i svi drugi. Moramo jednom stati na kraj homofobiji i diskriminaciji. Europski parlament e, je zbog toga tražio da se napravi jedan plan rada za, e, za borbu protiv homofobije i za LGBT osobe i e, hoćete li vi raditi na tome? Hvala vam. Vi ste rekli jako puno stvari i neću sada to ponavljati. Da, direktiva o borbi protiv diskriminacije je glavni instrument koji se tu koristi i to bi trebalo premostiti taj jaz koji još uvijek postoji. A sada ta vaša direktna pitanja. Da, nije to moja inicijativa, ali ja zaista imam veliko razumijevanje za strategiju koja se treba usvojiti za te osobe. Koliko ja znam, imamo 25 milijuna tih ljudi i radi se o državljanima Europske unije, građanima Europske unije koji imaju pravo na jednak tretman i na zaštitu od napada, homofobije i tako dalje. Što se tiče ovog plana rada hodograma e, koji ste spomenuli, on bi trebao biti vrlo konkretan. I kao što sam rekla, e, ja volim dokumente koji imaju e, analize, koji definiraju e, prioritete i e, koji točno definiraju što treba poduzeti i ko će biti odgovoran za provođenje strategije. A što se tiče odgovornosti, jasno je da morat ćemo tu pozvati zemlje članice da surađuju s nama i imaju zemalja članica koje žele imati takav e, hodogram, plan rada i zemlje članice su odgovorne za usvajanje instrumenata koji će učinkovito korišteni biti za borbu protiv e, homofobije i tako dalje. Također mislim da kampanje o podizanju svijesti, e, dokumenti i tako dalje su važni i trebali bismo poboljšati način e, obrade podataka koji su na raspolaganju. U ime Guje Angela, e, gospođa Marija Kristina Veržija. Hvala predsjedniče. Gospođo Jorova, doista se pitam e, neke stvari glede sadržaja vašeg portfelja. Koji god značaj bio pridadat poduzećima, potrošačima i njihovim pravama, ali e, obrađivati pitanje pravosuđa e, kroz to, to mi se čini e, minimaliziranje pitanja pravosuđa jer se situacija sve više i više pogoršava u državama članicama i e, Međunarodni sud e, i Europski sud za ljudska prava e, su očit, očita ilustracija toga. Evo jedan primjer nakon gospođe Invelt. Evo pitanje Roma. To je populacija koja je najviše izložena diskriminaciji u Europskoj uniji. Postoji program, postoji strateg, plan, strategije su objavljene i one su katastrofalne. Po prvi put e, u ovom pitanju koji se odnosi na pravo, komisija je pokrenula e, postupak za nepoštivanje i to je upućeno vašoj državi, Češkoj republici. Dakle, to je veliki izazov za vas, gospođo Jorova. Dakle, pitanje je kako ćete vi e, napredovati glede tog dosjea, oslanjajući se na ocjene koje su napravljene s ciljem da države članice konačno počnu poštovati e, općenito govoreći e, ljudska prava, a konkretno govoreći prava e, romske manjine. Dakle, koji su vaši konkretni prijedlozi? děkuji. Jestli jsem vyvolala dojem, že... Hvala. Ako sam ostavila utisak da ću se usredotočiti na e, gospodarstvo i na prava potrošača. To nije tako. Ja smatram da su ljudska prava nešto e, što ujedinjuje sve ono što mi radimo, što je iznad toga, jer to je ona fiksna točka koja omogućuje da pomaknemo svet, svijet, kao što je rekao Arhimedi. to je upravo ta točka u Europskoj uniji. Što se tiče Roma, Spomenuli ste, to dotakli ste tu jednu osjetljivu stvar jer istina je da je Češka dobila mm, dopis od komisije e, u kojoj se traži od nje da e, promijeni situaciju po kojoj e, djeca romskog porijekla često pohađaju posebne škole te na taj način im se odmah e, umanjuju prilike na početku njihovog života. Meni ta situacija nije draga i ta se situacija mora riješiti, ali ne samo u Češkoj, nego i u drugim zemljama. Gdje imamo velik broj romske djece koja onda pohađaju e, posebne razrede i škole. To je izazov. E, dakle, Češka je pozvana da tu stvar promijeni, ali e, ne znam koja je stav tu češke vlade, no znam koji instrumenti će se tu primjenjivati i e, znam da za dva mjeseca ističe rok i nadam se da ćemo onda čuti dobre vijesti iz Češke. A koji su instrumenti na kojem nam stoje na raspolaganju? Inkluzija Roma je veoma široka i teška tema jasna strategija Europske unije i zemalja članica je nešto što nam nužno treba. Trebamo postići situaciju da sva tijela surađuju od europske razine pa sve dolje do lokalne razine. Ja imam dosta iskustva na tome zato što sam radila na lokalnoj razini mnogo godina ali ovdje nešto nedostaje, a to je međusobno razumijevanje što želi manjina, što želi većina, ali to je naravno tema za sasvim drugu raspravu. Sljedeće pitanje, e, gospođa Jean Lambert iz e, Zelenih. Hvala e, gospodine predsjedniče, hvala gospođo kandidatkinja na vašem odgovoru vezano za LGBT, za taj hodogram jedno povezano pitanje, a to je horizontalna e, borba protiv diskriminacije direktiva za to. U vašem e, pisanom odgovoru ste rekli da tu su zaprke političke prirode. A sada vas molim da nam kažete nešto više o tome e, kako vi želite da se to pomakne s mjesta i da se definira na koji način, odnosno problemi koje neke zemlje imaju, e, da li, se, može im ne, da li mogu druge zemlje koje nemaju te problem pomoći, možda i civilno društvo i tako dalje. I zanima me, e, ko mislite da bi vam mogao pomoći e, da se ta direktiva za bor protiv diskriminacije pogura tako da zaista i provedemo u dijelo članak drugi koji garantira svima jednaka prava. Hvala na pitanju. Horizontalna antidiskriminacijska direktiva, kao što znate, doživjela je protivljenje određenog broja država članica i to je nešto čime se želim baviti, promovirati i privesti dovesti do konkretizacije u doglednoj budućnosti ne mogu sad predvidjeti do kada bi to trebalo biti riješeno, imam određeni rok, ali postoje neke prepreke koje nameću neke države članice koje imaju svoje razloge zašto to rade. Dopustite da ja to povežem sa osobnim iskustvom. Ja sam diplomirala pravo, ali dosta sam kasno počela studirati pravo. Dakle, moje prvobitno zanimanje odnosilo se na kulturu, antropologiju. I ja znam da svako društvo u svakoj državi članici ima svoje vlastite karakteristike koje su zasnovane na e, tradicijama, običajima i određenim tabuima koji postoje. I to su stvari koje trebamo prevazići. O tome se treba razgovarati s državama članicama da i provjeriti da li takve barijere postoje u određenim državama članicama. Hvala. Hvala. Gospođo Jourova, molim vas da se držite e, vremena. Gospođa Kristina Wimberg iz kluba zastupnika IFDD e ima riječ. Hvala. E, trenutna provedba E, članka 21. ugovora o funkcioniranju Europske unije je katastrofalno. Mjesto da imate pravo e, obići svoje, svoju e, rodbinu, obitelju u drugim državama članicama, da se bavite poslovanjem, da putujete. Europski zakoni su takvi da upravljaju svim i svačim i ne prepuštaju vam nikakvu mogućnost nego da prostite. I isto tako postoje neka konkretna pitanja kojima će se baviti Europski sud. Uskoro i uvjerena sam da će se e, baviti e, e, europsko sudstvo, a to je socijalni turizam. Dakle, s obzirom na katastrofu u ovoj oblasti Pitam se da li ćete se pozabaviti člankom 21. tijekom svog mandata. Što se ovoga tiče, ja bih htjela reći da sloboda kretanja je od ključnog značaja za funkcioniranje Europske unije. Analizirala sam situaciju u pojedinim državama članicama kada sam se upoznavala s načelom slobode kretanja ljudi i otkrila sam da države članice imaju svoje jako dobre instrumente kako bi se borile protiv zloporabe tih sloboda. Imaju na svom raspolaganju dva konkretna instrumenta kako bi ocijenili da li ponašanje ljudi koji su došli u njihovu zemlju, da li je u suprotnosti s načelom e, javnog reda i mira. Zatim postavlja se isto tako i pitanje da li ti ljudi zlouporabljuju javna sredstva. To su dakle instrumenti koji stoje na raspolaganju državama članicama i trebaju posezati za njima kada žele riješiti neke očigledne slučajeve zloporabe prana slobodno kretanje e, ljudi i zloporabe e, sudstava socijalne skrbi što se dešava u nekim državama članicama. Ja mislim da e, je potreban monitoring Prema mojim prema informacijama kojima raspolažem, komisija provjerava stanje e, da li ima zloporabe e, sa slobodom e, prava na kretanje i isto tako se ne želi. Dakle, ponudit će se rješenje, ali ne smijemo dovesti u pitanje slobodu kretanja, slobodno kretanja Ukoliko bude potrebno zakonodavno djelovati, može se i o tome raspravljati, ali prema mojim informacijama zakonodavni tekstovi su u potpunosti dovoljni za e, borbu protiv te zloporabe. Gospođa Vikimeru je e, neovisnih zastupnika. E, kada budete ste imenovani, vi ćete e, biti zaduženi za pravosuđe i jednakost spolova. E, slažete li se da islam ne, ne priznaje jednakopravnost e, između spolova, između muškaraca i žena? Dakle, i se činjenica da imamo sve veći broj imigranata iz islamskih država, da li će to ugroziti jednakopravnost spolova? Da li ćete se time baviti? Uvjerena sam da ljudi koji dolaze u Europsku uniju imaju jednake obveze poštivati zakone, uredbe koje su na snazi koje se primjenjuju na ostale građane. Dakle, ukoliko budemo ustanovili određene povrede, postoje na raspolaganju instrumenti kojim se to može riješiti. Ja nisam najbolja osoba e, za ocjenu islama No, ukoliko razgovaramo o Europskoj uniji, ljudi e, koji dolaze i koje su te vjere ili bilo koje druge, trebaju poštovati ista prava kao i naši sugrađani. Što se tiče ženskih, e, što se tiče prava žena, to je, to je druga tema. Ja mislim da nisu samo ljudi iz islamskih država koje e, povrijeđuju pitanje prava žena, već je to puno šira tema. Uvažena povjerenice, imam dva pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. Kako namjeravate revidirati plan za e, uključenje e, ureda e, europskog tužitelja u Eurocost, Eurojust. Naime, broj mogućih predmeta pod uredom Europskog tužitelja će biti sve veći i kako se time mislite nositi? Zatim, moj klub zastupnika postave pitanje gospodinu Avramopurosu o e, stranim borcima. Želim vam postaviti to pitanje iz pravnog aspekta. Jako je vjerojatno da e, građani Europske unije koji sudjeluju u borbama u trećim zemljama da će se e, kad tad vratiti u Europsku uniju. Što mislite da ih treba izvesti pred sud i suditi im da li želite izraditi zajedničke smjernice za e, sudove Europske unije kako bi se e, sudilo tim našim sugrađanima. Hvala gospodine Zdehovski. Dakle, Ured Europskog javnog tužitelja e, kao prvo pitanje, a Eurojust drugo. Ja mislim da što se tiče Eurojusta očekuje se da će oni e, staviti, e, pružiti, staviti na raspolaganje osnovne informacije i voditi istrage, ali neće biti nikakvog financijskog utjecaja na proračun. Ono što ste htjeli reći odnosi se na OLAF. OLAF je taj koji treba surađivati, jer EPPO se treba boriti protiv kriminala protiv financijskih interesa Europske unije. To je isto tako nadležnost OLAF, osobito kada se radi o strukturnim fondovima. Dakle, kad se radi o Eurojustu, to bi moglo iznositi 0 eura troškova. No, pozabavajući se time malo dublje, no ako budemo napredovali s tim dosijevama, mislim da trebamo, dakle, e, ako se budemo bavili e, strukturom funkcioniranja Europskog ureda e, javnog tužitelja, onda ćemo morati vidjeti koje će to troškove polučiti i vidjeti koliki će ti iznosi biti i da li će se to biti isplativo glede e, dodane vrijednosti samog ureda i Dakle, ja ću se osobno baviti tim pitanjem e, jer je to u mojoj nadležnosti. Što se tiče prekograničnih, odnosno stranih boraca, ja sam uvjerena da e, je kazni zakon država članica takav da pokriva i to pitanje, dakle pitanje ljudi koji e, se uključe u terorističke aktivnosti u inozemstvu te se vrate u svoju matičnu državu dakle e, i njihovo sudsko gonjenje. Ja mislim da je ovo pitanje koje je u nadležnosti država članica, no u svakom slučaju raspravljat ću o tome s kolegama e, koji, čiji portfelji ovo pokrivaju. Hvala vam. E, ispričavam se što vas požurujem jer morat ćemo spojiti pitanja zadnje dva e, odbora. E, sljedeći govornik je gospođa Srepost Post. Hvala. Gospođa Jurova, danas je usredotočenost Europske unije na romsko pitanje. Bavili smo se socijalnom integracijom. Sada vidimo krajnje desne stranke koje aktivno koriste bor protiv e, Roma masivnoj razini. Priznanje e, je e, za službene prirode jer je i Vijeće Europe s time bavi i isto tako je u europskoj u okviru integracije Roma se spominje pitanje Roma. Da li namjeravate e, odrediti, imenovati posebnog e, izaslanika za koordinaciju i e, pitanja prava Roma u državama članicama, osobito se osvrćući na rodnu diskriminaciju. Hvala. Hvala gospođo Post na ovom pitanju koji se odnosi dakle, na romsko pitanje u kojem možda nismo istrpno e, raspravili, vjerojatno nismo istrpno raspravili. Dakle, e, uključivanje Roma u europsko društvo e, ima i veliki gospodarski utjecaj, jer moramo ih uključiti na tržište rada, svakako. No, u svakom slučaju ovo je jako složeno pitanje jer se ovaj fenomen različito ovo pitanje različito ovisno o državi članici. Ne možemo primjenjivati isto rješenje na sve države članice. Dobro je što imamo europsku strategiju i što tražimo od država članica da iznesu svoje nacionalne strategije koje će rješavati konkretne probleme svake države članice i kojem je cilj da se definira kakva će biti kakav će biti doprinos e, raznih e, dionika. Dakle, trebamo se usredotočiti na četiri oblasti. Obrazovanje, dakle, neću, neću ponavljati e, ovo što smo spomenjali, ove specijalne škole, zatim stambeno pitanje, zdravstvo i tržište rada. Ove četiri oblasti su oblasti na kojima zajedno moramo raditi. I tu ne spominjem samo odnose između Europske unije i država na koje se ovo odnosi, već unutar samih država članica, dakle e, nacionalna vlada je isto tako obvezna da se povezuje sa lokalnim, regionalnim strukturama i tako dalje, a ovo se sve također odnosi i na eh, jednakopravnost eh, i tako dalje. Gospodin Timothy Dopustite vam kažem da sam bio razočaran eh, na vašim odgovorom glede europskog uhidbenog eh, naloga, jer eh, želja ovog parlamenta je da se to reformira. No, kao kolega pravnik, vam želim pitati, vas želim pitati kako mislite poštovati pravne tradicije, ne samo kada je riječ o građanskom i zajedničkom pravnom sustavu, već o mješovitim pravnim sustavima. I isto tako, da li komisija misli da postoji glede diskriminacije različitih načina da se time bavi, a da se napravi horizontalno zakonodavstvo. Temeljna prava primjenjuju se na sve e, ljude i molim vas, u, poboga, recite mi zašto ljudi e, koji e, imaju invaliditet imaju zašto su oni prebačeni na socijalna pitanja? Ako sam dobro razumjela vaše pitanje, Dakle, trebam reći kako percipiram e, pravnu e, tradiciju, pravnu tradiciju, dakle, kontinentalnu i common law. E, to su različite tradicije i treba ih ispoštovati. Dakle, ne znam, nisam siguran da sam dobro razumjela pitanje, ali što se tiče osoba s invaliditetom, mislim da u, horizontal, u direktivi za horizontalnu antidiskriminaciju, bavimo se ljudima e, koji spadaju u tu kategoriju i osobito kada e, je u pitanju dakle e, mogućnost rada za ljude sa invaliditetom. Mislim da osobe s invaliditetom nismo zaboravili. to svakako spada u borbu protiv e, diskriminacije u potpunosti u pravu. Ja se uveliko zalažem za to i pitam se da li je potrebno imati zakonodavne tekstove koji se na to odnose. Jer neki tekstovi su dosta naivni, možemo to slobno reći, jer se bave tradicionalnim pitanjima bez ikakve učinkovitosti glede pitanja diskriminacije imamo puno posla pred sobom, jer pokušaj uređivanja, odnosno donošenja uredbi i direktiva su jedna stvar. Mi ih e, želimo e, usvojiti i provoditi. To je sve zasnovano na ljudskim pravima, ali osvješćivanje e, nevladnih organizacija i drugih, to je već druga stvar, a nevladni sektor ima veliku ulogu u ovome svemu. Uvažena gospođo Jorova, u svom pismenom odgovoru rekli ste da diskriminacija mora imati važno mjesto našoj postaviti pitanje o autohtonim povijesnim manjinama u Europskoj uniji koje predstavljaju oko 10% starih e, izvornih građana Europske unije. Dakle, kao prvo što namjeravate počiniti kako biste zakonodavstvo o borbi, za borbu protiv diskriminacije proširili na e, izvorno stanovništvo Europske unije, kako bi oni bili u tim mjerama pokriveni i kao drugo, što ćete napraviti kako biste se postarali da oni dobiju jednaka prava spram većinskog stanovništva i konačno koje mjere namjeravate poduzeti prema državama članicama koje ne poštuju prava nacionalnih manjina, odnosno koje ih diskriminiraju. Najljepša hvala. Hvala na pitanju. Imala sam jako zanimljivu raspravu glede ove teme sa e, ravnateljem e, Agencije za ljudska prava iz e, Beča. Ta agencija misli da je to problem koji treba rješavati i riješiti u Europi. Vi mi pitate što ću poduzeti. Pa evo, kao prvo ću statističke podatke koji su nam na raspolaganju u studiji koja opisuje kako se postupa s manjinama u državama članicama. Mislim da postoje različiti pristupi Ne raspolažem točnim informacijama u ovom trenutku. No, manjine su pokrivene svim odredbama kojima je cilj zaštititi pojedince e, protiv svih vidova diskriminacije. Tako da mislim da se ovdje radi o istoj zaštiti kao i o zaštiti bilo koje, eh, koje skupine stanovništva. Što se tiče provedbe mjera, Europska komisija raspolaže sredstvima, instrumentima, alatima da dakle, raspolaže sredstvima e, u slučaju nepoštivanja ili povrede ugovora od strane država članica. Dakle, mi raspolažemo, kao i drugim slučajima, e, odgovarajućim instrumentima da se time bavimo, ali ne mogu vam jako konkretno reći e, do koje mjere su prava manjina povređena u državama članicama. Zastupnik Aguilar. Hvala vam predsjedatelju. Gospođo kandidatkinja još jednom dobrodošli u Europski parlament na saslušanje i krug pitanja odbora Libe. Pročitao sam da kada ste prvi put dobili svoje e, imenovanje da ste iskazali interes za portfelj unutarnjeg tržišta. Ali rekao bih vam da e, pitanje pravosuđa i rodne ravnoteže nije ništa manje značajan portfelj. Baš naprotiv, to je jedno od najrelevantnijih e, demokratskih izraza u ovome što nazivamo Europska unija. I moja pitanja se tiču upravo pravosudne suradnje i Europskog ureda državnog odvjetnika. Dakle, to je zapravo stvaranje samog kaznenog prava i isprepleteno je sa nacionalnim parlamentima koji po prvi puta ikada donose zakone o kaznenom pravu i pobrinjuju se zajedno sa pobrinjuju se, pobrinju se o tome da europski državni odvjetnik e, također može odraditi svoj dio posla. Dakle, koja je vaš stav o uredbi i stavu vijeća da se za počne s organizacijom Ureda Europskog državnog odvjetnika. Druga stvar kako ćete se pobrinuti da se dalje napreduje vezano uz paket sa proceduralnim pravima, dakle pravima optuženih i osumnjičenih. I treća kako ćete se pobrinuti da agencije koje su ovdje uključene, uključujući Europol, Eurojust, Europskog ured državnog odvjetnika i OLAF, idu ruku pod ruku, surađuju i budu dosljedni e, sa Europsku Europskom poveljom temeljnih prava. Hvala. Hvala vam lijepo. Ovo, ovdje zapravo imamo tri velike teme i zbog vremenskog ograničenja morat će biti kratka. Ured Europskog državnog odvjetnika predviđen je u članku 86. ugovora e, gdje se traži uspostavljanje ove institucije Njena svrha je zaštita interesa europskih poreznih obveznika i borba protiv korupcije i prijevare e, kada se radi o europskom novcu. Uzevši u obzir ovaj utemeljenje u ugovorima, e, kada ja predlo, predstavim državama članicama, nadam se da će shvatiti svrhu ove institucije nove. I Druga stvar je uspostaviti strukturu odnosa između Ureda državnog odvjetnika i pojedinih sustava pravosudnih u državama članicama. Kako bismo to uspjeli, bit će potrebna duga rasprava, ali ona će biti tehničke naravi, o raspodjeli odgovornosti, e, o komuniciranju, o primjeni prava i tako dalje. Nemam nažalost vremena ulaziti više u detalje. E, sad nisam sigurna koje je bilo drugo pitanje, ne mogu svoj rukopis pročitati. No, što se tiče e, kaznenog prava, olofa i dosljednosti, što želimo učiniti e, u organizaciji Ureda državnog odvjetnika, tražit će dobru suradnju Olafa, Eurojusta, Europola i Vjerujem da novi nacrt uredbe za Eurojust upravo predviđa ovakvu vrst suradnje i sve ove institucije poziva na suradnju. Dakle, još jedno drugo pitanje, nažalost, ne mogu pročitati što sam zapisala. Proceduralna prava. Da, slažem se e, s prijelazima e, u njihovom trenutnom obliku i za e, očekivanu nedužnost i nema zapravo nikakvih argumenta protiv toga. Hvala vam što ste tako kratko odgovorili ovo složeno pitanje i zahvalio bih svojim svih članova odbora LIBE te bih predao predsjedanje nakon što malo koreografiju provedemo, Vicky Ford u ime odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. The, the ladies are now taking the chair. Eto sada dame predsjedaju. Pazimo na pitanja unutarnjeg tržišta i zaštite potrošača odbora IMKO. Dakle, IMKO je odbor zadužen za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, uključujući mjere za identifikaciju i uklanjanje mogućih prepreka provođenju jedinstvenog tržišta, uključujući digitalno jedinstveno tržište, a što se vaše uloga tiče, također za zaštitu i promicanje gospodarskih interesa potrošača, kao i za politiku i zakonodavstvo koje se tiče e, prava potrošača u jedinstvenom tržištu. Naš odbor bi želio shvatiti vaš pristup u ovim poljima rada i više doznati o tome kako ćete se pozabaviti izazovima u ovim sektorima. Znam da naš odbor više zanimaju konkretne posljedice na operativnoj razini nekih promjena koji se tiču stručnjaka po pitanju zaštite potrošača. I prvo pitanje e, zastupnica Macola iz EPP-a. Hvala vam. Za početak bih izrazila e, podršku bih izrazila Timotiju Krkopu koji je rekao da je šteta što nećete biti odgovorni za ljude s invaliditetom no ja ću svoje pitanje smjeriti više na usporedbu nekih web stranica. Odnosno na alat za usporedbu web stranica. To je alat koji se koristi da se spreče zlouporaba i da se e, građane stavi u središte formiranja novih politika. Ukoliko vas potvrde kao povjerenicu, obećajete li da ćete se pobrinuti da se stvore takvi alati i koje su konkretne mjere E, za racionalizaciju i pojednostavljivanje ovih stranica, web stranica za usporedbu. Mislili da bi trebao postojati europski sustav certifikacije koji će pomoći potrošačima da identificiraju koji su oni dobri igrači i još jedno pitanje što se tiče online rješavanja sporova. Možete li nas uvjeriti da će biti dostatnih fondova na raspolaganju kako bi prevoditeljski alati funkcionirali kako bi trebali funkcionirati? Hvala vam. Vjerujem da internet u širem smislu je vrlo dobar alat, no istodobno radi se o alatu koji bi mogao biti zavaravajući e, i to za neke ranjive skupine građana. Dakle, moglo bi ih se prevariti od nekih pretvornih prodavača, zatim od nekih zavaravajućih informacijama, dakle, misle da će nešto biti besplatno, a nakon toga ih se uhvati u klopku gdje moraju nastaviti kupovati proizvode, a isto se tu nameće pitanje djece koje je potrebno zaštititi u takvih stvari. Djecu i isto tako starijih osoba koji kad kada ne mogu na odgovarajući način procijeniti informacije koje su im na raspolaganju. Dakle, moramo se pobrinuti da internet ne pruža takve zavaravajuće informacije, ali istodobno da objavljene informacije budu jasne i izravne. U tu svrhu e, imamo nacionalne institute koji su odgovorni za nadzor nad internetom koje bi trebali pratiti e, situaciju da vide provodili neka poduzeća nepoštene poslovne prakse. I nisam sigurna da vam mogu zapravo dati precizan odgovor, nisam dublje e, se bavila ovim pitanjem. A što se tiče prevoda i novca koje je na raspolaganju, to je ključna stvar. I tome ćemo morati raspravljati kada ćemo se baviti online rješavanjem sporova. Dakle, već smo imali tu prijevode, probleme s prijevodima, isto se tiče i područja e-pravosuđa. Dakle, moramo iznaći odgovarajuća sredstva financiranja kako bi ljudi mogli dobiti prijevode na svoje materinje jezike. što znate, ja ću biti nadležna za ovo u svom portfelju, no sada sam i iskoristila vrijeme koje mi je na raspolaganju. Zastupnica Gebhardt. E, zahvaljujem predsjedateljici. E, vi ste odgovorni za zaštitu potrošača, vrlo važno područje, e, koji ima i vrlo horizontalan aspekt, dakle dotiče se mnogih drugih područja. Kako namjeravate pristupiti tom horizontalnom aspektu i povezati e, to sa strukturom glavnih stupova u komisiji. Čula sam neka sukobljena stajališta o vama u smislu kako se planirate pozabaviti zaštitom potrošača. Čula sam da hvalite e, zajedničko kupoprodajno pravo Europske unije, što nije zapravo zajedničko pravo, već se radi više o fragmentaciji pravnih sustava u Europskoj uniji, ali sam također čula da ste rekli da e, jedan stvarno zajednički pristup e, jest dobar pristup. Što vi zapravo zagovarate pitanje pitanju budućeg zakonodavstva koje će se baviti zaštitom potrošača? Zaštita potrošača nije jedina horizontalna tema u mom portfelju, no pozbavit ću se za sada time. Voljela bih vas razuvjeriti da će se ta politika izgubiti u mom portfelju. Ja doista želim biti glas potrošača jer mi svi koji ovdje sjedimo smo potrošači. I potrošači imaju veliku moć. Ukoliko su moje statistike točne, potrošači predstavljaju 56% europskog BDP-a. Na njih odlazi 56% i povjerenje potrošača je ključno. Potrošačka aktivnost dakle mora biti pokretač gospodarstva i radnih mjesta. To nisu puste praze. Doista potrošači imaju veliku moć i ovo je vrlo horizontalna tema. To znači da u kolegiju povjerenika ja ću pratiti situaciju u financijskim uslugama, u energetici i u svim drugim područjima gdje e, bi potrošači trebali biti predstavljeni i gdje bi se njihov glas trebao čuti. Vjerujem da postoje mnogo načina da se poboljša položaj potrošača, a što se tiče sukoba između e, zajedničkog europskog kupoprodajnog prava i zaštite potrošača, taj konflikt je zapravo prividan. Vjerujem da će e, prodavači sami izabrati kupoprodajni zakon e, koji žele da na njih bude primijenjen. Ali vjerujem da će seslo postati instrument koji će braniti interese potrošača ako ništa drugo, ono zbog toga što će smanjiti troškove. Dakle, što se toga tiče, optimistična sam. Zastupnik Deža. Duda. Spomenuli ste da će jedan od vaših prioriteta biti e, prevođenje kraju pregovora što se tiče zaštite podataka tako da je moje pitanje što planirate učiniti da se pobrinete da novo uspostavljena pravila budu dobro provedena. Kako ćete se pobrinuti da prava potrošača, osobito online prava, ne budu kršena? Primjerice registracija IP adresa. Može ih se upotrebiti za nepoštene poslovne prakse i kako ćete se vi pobrinuti da dođe do ravnoteže u upotrebi podataka kako bi online trgovina bila učinkovita, ali s druge strane kako ćete pristupiti zaštiti osobnih podataka. još jedno pitanje o inicijativi europskih građana. To je očito vrlo važna inicijativa i jedini način da građani zapravo utječu na europsko pravo. Nažalost, nedavno je Europska komisija zaustavila jednu takvu inicijativu. Koji je vaš stav? Započet ću sa inicijativom građana. To je veliko postignuće Europske unije Zbog toga što građani ovako mogu dati svoje prijedloge, iznjedriti neke vlastite inicijative i zapravo lijepo prikazuje onu izravnu demokraciju i ja se zalažem da to bude što više korišteno. A kako zaštititi potrošače i što se tiče njihovih osobnih podataka, reforma zaštite podataka ima jedan ključni cilj, a to je povećati povjerenje ljudi kako bi ljudi imali povjerenja u online transakcije i kako bi bili voljni davati svoje podatke i kako bi znali da se njihovi osobni podaci neće zloupotrebljavati za bilo kakve sigurnosne ili komercijalne svrhe. To je nužni preduvjet ukoliko želimo povećati broj online digitalnih transakcija. Dakle, to je nužno za osnažiti digitalno tržište, što je jedan od ciljeva nove komisije. Zaštita potrošača na digitalnom tržištu je jedno je od horizontalnih pitanja kojim će se baviti gospodin Ettinger, gospodin Ansip i drugi povjerenici a ja ću naravno uvijek biti za zaštitu podataka i zaštitu privatnosti. Zastupnica Čaransova. Zahvaljujem, gospođo Eurova. Europska komisija započela je sa velikom kampanjom ove godine smjerenom na podizanje informiranosti o pravima potrošača. Ova se kampanja temelji na studiji koja pokazuje da potrošači ne poznaju dovoljno svoja prava i to osobito kada se radi o internetskoj kupovini. Kao povjerenica odgovorna za ovo područje, što biste još željeli učiniti kako bi potrošači bili upoznati sa svojim pravima? A što možemo učiniti za male i srednje poduzetnike i za poslovnu zajednicu kako bi oni shvatili svoje obaveze? Drugim rečima, kako uspostaviti tu ravnotežu između potrošača s jedne strane i poslovne zajednice s druge. Mislim da ćemo morati osmisliti jednu učinkovitu kombinaciju pravnih i nepravnih mjera. Znači, za, zakonodavnih i nezakonodavnih mjera. O tome ćemo govoriti kasnije. Imamo direktivu o pravima potrošača, imamo direktivu o e-trgovini i postoje načini da se potrošače zaštiti od tih e, protuzakonitih e, praksi, ali moramo tu imati i kampanja o podizanju, za podizanje svijesti koje bi trebale biti sveobuhvatne i trebale bi biti na raspolaganju potrošačima i koje bi potrošačima jasno dala do znanja koja su njihova prava. Mi kao komisija moramo surađivati sa našom eh, mrežom eh, tih CBC e, u zemljama članicama i institucijama koje se bave zaštitom potrošača i prava potrošača. Moramo pokrenuti učinkovitu i kvalitetnu kampanju. Ja bih e, rekla da te teme koje se tiču potrošača su dio mog budućeg portfelja, a tu imam i neke resurse Mislim da se radi o 130 milijuna eura tokom nekoliko sljedećih godina i taj novac bi se trebao potrošiti upravo na te kampanje podizanja svijesti. Tako da informacije dođu do potrošača e, na način koji oni mogu razumjeti. Te informacije e, bi trebale posebno biti upućene pojedinim e, segmentima tržišta, telekomunikacije, energetika, financijske usluge i tako dalje. Mislim da te informacije bi trebale biti jako vidljive i da bi onda postalo jako jasno što to Europa zapravo čini za svoje potrošače. Gospodin De Jong iz grupe GUE. Hvala. Jourova, Htio bih se nadovezati na pitanje gospođe Gephardt jer mislim da ste dali prilično konfuzan odgovor. S jedne strane se zalažete za potrošače, a s druge strane kažete u svojem pisanom odgovoru na pitanja odbora IMCO da hoćete imati ista pravila i za e, trgovačka društva i e, za sve potrošače. Dakle, ako sam ja potrošač, e, tu imamo zaštitu potrošača, ja znam koji su nacionalno, kako je nacionalno zakonodavstvo, ne znam baš točno sve propise, ali postoje neke stvari e, kojima se upravlja na isti način cijeloj Europi. I e, mi radimo stvari korak po korak što se tiče zaštite potrošača, ali što se tiče kupoprodajnog prava na potrošaču je da odlučuje želi li primjenjivati europsko kupoprodajno pravo ili nacionalno kupoprodajno pravo a ne trgovačko društvo. Sad ne možete imati e, jedno i drugo, znači da se to uvodi korak po korak ili da e, trgovačka društva budu ta koja će odlučivati koje će se pravo primjenjivati. Ne možete imati jedno i drugo, a to ste nam dali u svom odgovoru. Hvala. Ja se ispričavam e, ako vam je moj odgovor bio konfuzan. Nastojat ću sada ponoviti. Ja e, branim interese potrošača na taj način da ću se pobrinuti da oni e, kao slabija strana u ugovornom odnosu imaju uvjete koji im neće škoditi. Što se tiče konflikta između prava potrošača i ovog zajedničkog kupoprodajnog prava, mi smo rekli da u praksi ovaj režim će biti alternativa nacionalnim zakonskim propisima i koristit će ga poslovni subjekti koji uviđaju prednosti toga. Dakle, ako oni e, svoje aktivnosti vode preko gran, na prekogranični način, onda će im to biti korisno da koriste taj oblik obveznih odnosa. Evo da ponovim, ovdje moramo imati na umu da pravni propisi moraju e, ići na koristi potrošača i ponavljam da mislim da jest moguće da se uspostavi takav pravni režim koji će e, ići na korist obje strane jer čak i poslovni subjekti moraju shvatiti da zadovoljni potrošač je potrošač koji će im se vratiti i koji će kupiti više usluga. Tako da ja tu baš ne vidim neku, e, neki sukob, a neka pitanja su na to ukazivala. Gospodin Albrecht iz eh, Zelenih, eh, hvala. Gospođo Jourova, hvala vam na ove vaše prezentaciji. Posebno mi je bilo zanimljivo ovo što se tiče zaštite podataka. Meni je važno da ovaj cilj koji ste iznijeli u svojim pisanim odgovorima, a to je u sljedećih šest mjeseci da se usvoji paket za propisa za zaštitu podataka, sad da li je to realno ili ne, e, neću ulaziti u to, ali e, problem je da ako mi ne sjednemo sa vijećem ministara za stol, mi nećemo ispuniti, ispoštovati taj vremenski rok od šest mjeseci, jer mi moramo staviti prijedlog na stol i onda početi pregovore, a mislim da ne možemo proći kroz taj, e, te pregovore na razini trijaloga i sve to što treba učiniti u sljedećih šest mjeseci. Što vi namjeravate učiniti da biste se pobrinuli da vijeće ministara e, stavi svoje stavove na stol i kako ćete spriječiti da e, stavovi vijeća ministara ne E, ne budu previše različiti od onoga što je u ožujku ove godine usvojio parlament. Dakle, da budu više manje slični. Hvala. Kao prvo, zaista sam e, zahvalna Europskom parlamentu na onome što je on učinio, posebno vi osobno, gospodine Albrecht, jer zahvaljujući tome smo postigli određeni napredak prema tom našem konačnom cilju. Da, vremenski rok e, je dosta bliz, ali trebamo ga se držati i pokušati ga ispoštovati neovisno o tome kako su kompleksne rasprave. Znam da od ovih problema koji su još ostali neriješeni, e, između ostaloga zemlje članice imaju određenih dvojbi da li taj sustav zaštite podataka može uopće funkcionirati, neće li zbog tog sustava se povećati opterećenje osoba i tijela koje upravljaju podacima. Znam da ste vi imali neke prijedloge vezano za količinu tih podataka koja bi trebala biti predmetom tog sustava, ulaziti u taj sustav, a s druge strane mi nastojimo smanjiti opterećenje dok također moramo nametnuti neke obveze što se tiče izvještavanja. Znači mi moramo vidjeti što zapravo kompanije mogu učiniti. Što se tiče fleksibilnosti, dakle fleksibilnosti postupanja s podacima u javnim ustanovama, moramo razmotriti koje uvjete postavljaju javne ustanove i tu ima puno tehničkih pitanja, tu ima puno pitanja koje su ovako stvarno neke temeljne prirode i moramo shvatiti da konačni cilj je nešto što moramo postići. Moramo imati učinkovitu zaštitu podataka. Ne možemo nastaviti e, nastaviti primjenjivati e, onu direktivu iz 1995. koja je e, potpuno zastarila. Diane James e, u Velikoj Britaniji se očekivalo da će Lord Hill također kandidat za mjesto povjerenika primjenjivati ovo ograničenje bonusa za e, bankare, a sada čujemo da je to e, u vašem portfelju. Tri pitanja. Da li vi priznate da ograničavanje bonusa na jednom e, globalnom tržištu rada umanjuje broj ljudi koji će raditi i da postoji veća opasnost od bankrota. I što se tiče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 Hvala na ovim pitanjima. Kao prvo moram reći da nadzor nad bonusima koji se isplaćuju bankarima vezano za rizike koje se poduzimaju, da je to nešto što je sad po meni sasvim pozitivno. Mislim da idemo u pravom e, smjeru i mislim da moramo imati pravila koja će spriječiti e, moralnu opasnost e, na taj način da spriječimo Um, te ljude da e, poduzimaju rizične poslove zbog kratkoročne dobiti i mislim da moramo spriječiti e, da se oštete dioničari i na kraju krajeva i radi se o zaštiti interesa javnosti, interesa društva. Znamo da situacija može imati učinak i na cijelo gospodarstvo. Sad što se tiče ova tri pitanja, znači da li će to smanjenje dovesti do smanjenja plaća i da li će onda kompanije možda zbog toga propasti. Ja sam proučila to pitanje i ustanovila sam da ograničenje bonusa bi zapravo obuhvaćalo samo 1% e, zaposlenika. A to su oni zaposlenici koji su zaduženi za riskantna ulaganja. Tako da mislim da ova tema uopće nije tako važna. A što se tiče odluke Europskog suda, ne želim sada propitivati njihove odluke. Kao što znate, 8. rujna je održano prvo ročište i možemo očekivati do kraja godine njihovu odluku. I nakon toga ćemo e, imati tu odluku i onda neovisno tome kako će biti njome ćemo se pozabaviti, znači ne želim prejudicirati tu odluku. Ispred EPP-a gospodin e, Pospišil. E, dovolte mi... Dobar dan, gospođo Jourova. Kao prvo bih e, rekao da ovi planovi komisije da se provjeri prikladnost e, propisa i da se vidi e, sve gdje ti propisi nisu učinkoviti. Dakle, komisija će onda na osnovu te revizije odlučiti da li da spoji neke propise koje se odnose na zaštitu prava potrošača i reklamiranje. Moje pitanje se odnosi na e, pravo, potrošačko pravo. Zanima me vaša vizija što se tiče potencijalnih promjena. Dakle, na koja ćete se područja usredotočiti kao rezultat tog, te provjere prikladnosti propisa i zanima me kakva je vaša vizija vezano za nekorektnu praksu koje su žrtve potrošači i e, imamo i probleme sa potrošačkim ugovorima. Bio je jedan film, Kruk su Češke o tome. Dakle, to je kompleksno pitanje. Kao prvo imamo direktivu o zaštiti potrošača. Kao što sam rekla, stvarno je jako lijepo predlagati nove zakonske propise, ali nekad zbog vremenskih rokova možda bismo se trebali više usredotočiti na primjenu e, postojećih propisa. A što se tiče ovih ove nekorektne prakse, da, imamo taj slavni primjer iz Češke. I imali smo taj jako gadan e, primjer e, gdje je došlo do zloporabe povjerenja starijih građana e, koje su zvali na, pozivali na različite manifestacije gdje su ih tjerali da kupuju različite proizvode i to je njih jako istraumatiziralo a da ne govorimo o financijskoj šteti koju su pretrpili, tako da ja sam za to da se borimo protiv takve prakse i e, tog, tih reklama, lažnog reklamiranja i tako dalje i također bismo trebali e, finalizirati i usvojiti direktivu o sigurnosti proizvoda i nadzoru tržišta. Dakle, to, te dvije direktive su moji prioriteti. Dakle, moramo se usredotočiti na pojedince u našoj politici za zaštitu potrošača i posebno one koji su ranjevi. Dakle, želimo napraviti jednu analizu, jedno istraživanje da vidimo na koji način to sve utječe na ranjive građane i onda ćemo možda dati neke zakonske propise. Gospođa e, Senalova e, iz SD, e, hvala gospođo Jourova, tu sam s vaše lijeve strane. Dobrodošli. Europski parlament je usvojio e, stav na prvom čitanju za zaštitu, odnosno za nadzor tržišta i za sigurnost proizvoda, tako da smo e, spremni početi pregovore sa vijećem e, o tim temama koje su veoma važne za europske potrošače. Nažalost, ta tema je blokirana na vijeću, kao što znate, članak sedmi o oznakama made in, znači odakle je proizvod, to je velika prepreka. Vi niste e, govorili o nikakvim konkretnim mjerama e, kojima bi se moglo pod pomoći da se postigne odluka. Kako biste vi nastojali riješiti tu pat poziciju do koje smo sad došli u vijeću? Koje dodatne korake ćete poduzeti i što vi mislite kako bi se ta odredba koja se odnosi na e, oznaku made in, odnosno odakle je porijeklo proizvoda, kako bi se to moglo riješiti. E, draga gospođa Sehnalova, hvala vam na ovom pitanju. E, moram reći da proguravanje ove direktive je jedan od mojih prioriteta. Mada to možda nisam na pravi način istaknula. Mislim da je puno posla već napravljeno i zaista nam je potrebna ta direktiva i bilo bi šteta kada bismo sada sve to ostavili zato što smo zapeli na jednom člankom, a da je taj članak važan. A sada ću reći nešto što ću možda kasnije požaliti, ali sada ću vam dati tri mogućnosti. I nadam se da nećete moći pogoditi koja od njih je meni najdraža. Znam da nije napravljena procjena učinka za e, članak sedmi e, i znam da je to naručeno i mislim da je to jedna opcija jer ta procjena učinka bi nam mogla reći do koje mjere ta oznaka made in pa utječe na učinkovitost direktive koja povećava sigurnost proizvoda i naš nadzor nad tim. Znači, to je jedna opcija da se napravi procjena učinka i da onda sa zemljama članicama počnemo pregovore od samog početka, dakle da vidimo da li je taj made in dobar prijedlog ili ne i u kojem obliku bismo mogli to prihvatiti. A druga opcija je brisanje članka 7 i mislim da je to stvarno u domeni hipoteze zato što bi onda to stvarno smanjilo snagu same direktive i nije u nadležnosti Europske komisije, a treća opcija je da se povuče prijedloga. Ja ne želim to napraviti jer taj e, pravni akt nam je veoma potreban i jako puno već je rada uloženo to, tako da bih ja htjela da se provede od procjena učinka i onda da se ponovno pokrenu pregovori. Zadnje pitanje, gospodin Najviše hvala. Gospođo Jorova, hvala na vašoj izjavi e, za zaštitu potrošača i e, hvala na ovim prioritetima koje ste nam dali. Rako je rijetko da e, odgovorna osoba je školovana iz kulturne, kulturne antropologije. Ja mislim da će nam to biti vama, to biti od velike koristi da razumijete ponašanje potrošača. No, vratimo se na trenutak na pitanje europske platforme e, online rješavanja sporova. O tome smo te nešto rekli, ali možda biste mogli još nešto reći, jer 9. lipnja 2015. godine vaša služba će e, morati e, riješiti pitanje lingvističke lingvist, jezika, prijevoda, ali isto tako i testiranje tog, te platforme. Znate, za naš klub zastupnika je to jako važno, jer e, pitam vas kao odgovornu osobu za pravosuđe, jer mi smatramo da je odbrana e, prava potrošača, da je to pravno pitanje, a sve ono prije što se tiče e, arbitraže, mirenja, da je isto tako važno za tu platformu. Hvala. Dopustite da se podsjetim nekih stvari. E, iz vremena kad sam radila u ministarstvu, tada sam se bavila pitanjem e, izrade platforme za milijune korisnika. Tako da znam da e, je sustav takav da ili je učinkoviti bit će korišten, ili se pretvara u uzaludnu investiciju. Uvjerena sam da e, sustav za online rješavanje sporova, da će to biti dobar sustav, da će ga se da će se njime koristiti bilo naši sugrađani, poduzeća. Taj sustav e, sad je u fazi testiranja i imamo uzorak korisnika koji e, će ga testirati početkom 2015. godine. Tako da su to neke od obveza koje bih trebalo izbjeći preuzimati ovdje, ali vi znate da bi početkom 2015. godine sustav trebao biti na raspolaganju, dostupan za e, da napravimo jedan pokaz funkcioniranja tog sustava i nama je jamčeno svih strana da će to biti učinjeno i da će biti na raspolaganju svim službenim mjestima Europske unije. Tako da osobno mislim da bi to trebalo eh, glatko proteći i početkom sljedećeg godine ćemo moći predstaviti taj sustav Europskom parlamentu i moći će uskoro eh, biti aktivirani online. Hvala na odgovorima koje ste pružili odboru IMKO. Sada prelazimo na odbor FEM. E, želim malo kasnimo, no e, ipak ćemo e, odgovoriti i moći postaviti sva pitanja koja su predviđena, dakle malo će duže potreti. Hvala gospođo Ford, hvala gospođo Jourova. nažalost imamo malo vremena. Ovaj blok je zadnji blok, ali ništa manje značajan. To je jedna od eh, važnih stvari u EU. Mi želimo eh, raspraviti o pitanju jednakosti koja je jako važna stvar u Europi. Evo predajem riječ kolegama, od kojih je prva gospođa Legrip eh, iz redova europskih pučana. Hvala predsjednice. Portfelj za kojih se kandidirate, gospođo, naziva, naziva se dakle, pravosuđe, potrošači, jednako spolova. I to je prvi put, i naglašam prvi put da u nazivu portfelja povjernika stoji jednako spola, dakle muškarac i žena, što je temeljna vrijednost naše Europske unije, ako uopće i postoje, dakle to je jedan od, naznačeno kao jedan od prioriteta. Moje pitanje odnosi se na prijedlog e, uredbe e, Women on Board. Rekli ste da želite pogurati taj dosije, gospođo povjerenice, Dakle, kako ćete pogurati da taj dosje napreduje e, kod e, vijeća? Mi u parlamentu smo ostvarili jednu dragocjenu ravnotežu i bilo bi važno očuvati je. No, objasnite nam kako ćete vi postupiti. Hvala. Hvala na ovom pitanju, gospođo Legripe. Želim zahvaliti Europskom parlamentu glede pozitivnog pristupa ovom prijedlogu o e, Women on Board inicijativi i želim zahvaliti na podršci. Mislim da je bilo dosta glasina o ovom prijedlogu. Postala je pregršt informacija u tisku i kao da je komisija ta koja želi e, reći i nametnuti koliko će biti žena u upravnim odborima, u poduzećima i, tako, i drugdje. No, kad sam pročitala prijedlog, uvidjela sam da je ne samo učinkovit, već i nužan, jer će to povećati mogućnost žena da budu zastupljene u upravnim odborima. I postoje inicijative kako pri, provesti ove prijedloge. Dakle, pregovarat ću e, o ovoj temi e, žene u upravne odbore e, s vijećem i o praktičnim načinima provedbe ovog prijedloga. Cilj je u potpunosti jasan. Ukoliko ima 60% uspješnih žena koje su diplomirale na sveučilištima, pa gdje su onda one, gdje, kamo su nestale, jer u upravnim odborima na visokim položajima je omjer puno slabiji što se tiče samih upravnih odbora velikih tvrtki, situacija je katastrofalna. Dakle, moramo se pozabaviti tim pitanjem, pokrenut ću tu raspravu opet i stupiti u kontakt s državama članicama koje su manjini, koje predstavljaju manjinu, ali blokiraju raspravu. Dakle, iznijeti im razloge zašto bi ovo bilo korisno i nastojat ću promijeniti njihove stavove. Vrijeme je isteklo, ali možemo o ovome i kasnije razgovarati. Hvala. Sljedeći govornik iz redova SND je gospodin Lefrit. Hvala predsjednice. Evo me tu sam, jedini muškarac na popisu, tako da me je lako prepoznati. Mislim da kolegica koja se koja je pokrenula pitanje žena u upravnim odborima e, je pokrenula važnu stvar. Evo, možete li nam reći kakvi su rokovi koje si namećete za to pitanje? Što mislite o različitim stavovima između, e, između Europskog parlamenta i komisije? Što nam možete reći o sankcijama? Da li nešto planirate s tim u vezi? Dakle, to je prvo pitanje. A drugo, odnosi se na e, uredbu za, o trudničkom bolovanju odnosi na porodiljni dopust. Dakle, recite mi što ćete napraviti e, s ovim, s ovim pitanjem? Kamo ta uredba e, ide? Hvala. Što se tiče rokova, ja se nadam da će to biti usvojeno tijekom iduće godine. Neću vam davati neki konkretan datum, ali zadatak koji mi je predao gospodin Juncker je taj, tako da ću ja e, učiniti sve što mogu da to pitanje riješim s državama članicama. Kada je riječ o sankcijama, Mogu vam reći da je pitanje sankcija nešto što ovisi o državama članicama. Dakle, države članice su te koje trebaju odlučiti koje sankcije mogu biti nametnute i države članice su jako fleksibilne glede usvajanja i provedbe te direktive postoji jasna odredba u kojoj stoji da kvalifikacija, odnosno stručna sposobnost treba biti glavni kriterij i ukoliko taj kriterij zadovoljava nekoliko kandidata, u tom slučaju prioritet treba dobiti ona skupina koja je nedovoljno zastupljena Dakle, važno je dobro pročitati taj prijedlog i onda vidjeti kako će to biti provedeno. A što se tiče porodilnog, ova tema ponovno treba biti otvorena. želim reći da ne samo žene, već i muškarci trebaju dobiti naknadu za e, tu skrb. Dakle, trebamo imati jednaka pravila za, po tom pitanju. Sada gospođa Ponstork u ime ICR-a. E gospođa Jourova. Tu sam. U prošlosti smo govorili o jednakosti između muškaraca i žena, o rodnoj jednakosti, a sada govorimo o rodnoj jednakosti i e, rodnoj integraciji. Što je, što je rod? ali je to samo jedna razlika između e, spolova, muškaraca i žena ili što drugo? Recite nam e, zašto smo promijenili jednakost između spolova rodnom jednakošću. Nije li to opet vid diskriminacije protiv raznovrsnosti spolova. U Njemačkoj postoji 16 eh, rodova, jer muški i ženski rod očito nije dovoljan da se vidi kako se ljudi identificiraju. Dakle, da li je taj rod eh, nešto što jednostavno govori kako se ljudi osjećaju? recimo nam kako se vi osjećate danas. vjerujte da sam iznenađena tolikim brojem rodova u Njemačkoj. Uopće nisam znala da je tome tako. Koje je moje tumačenje roda? Sigurno neću nastojati to lingvistički analizirati jer bi moglo ispasti da to neće biti dobro napravljeno. No, jednakost rodova po mom mišljenju znači da uloga muškaraca i žena u skladu s njihovom fiziologijom, tradicijom, e, društvenim običajima. Mislim, sve je to duga priča, ali rodno pitanje u mom portfelju znači da trebam zajamčiti jednakost e, mogućnosti e, za obrazovanje, stupanje na tržište rada, na stupanje e, u, na upravljačke pozicije, imati jednak pristup uslugama i svemu onome što je na raspolaganju muškarcima. Dakle, to treba biti pruženo i ženama. Dakle, neke stvari ne mogu biti promijenjene, ne treba ih mijenjati jer e, su to pitanja tradicije, ali ne vidim zašto bih ja kao žena zarađivala manje novaca u na primjer nekoj državnoj upravi kao i muš... zašto bih manje zarađivala od muškarca koji ima iste kvalifikacije ja sam imala e, proživjela situacije gdje sam bila ne samo manje plaćena već manje e, slušana manje uvažavana a ovdje govorimo o ministarskoj funkciji, ja, moji prijedlozi uopće ponekad nisu uzimani u razmatranje, to je uvredljivo i to su neke od stvari koje trebamo biti u stanju promijeniti. Hvala. Gospođa iz Berder iz Alde. E, Hvala vam. Evo, dolazimo do kraja ove e, duge i teške rasprave. Dakle, čestitam na odgovorima. U uvodnom izlaganju u pismenim e, odgovorima rekste da je ključno nastaviti borbu protiv nasilja. Jedan od prioriteta će biti izrada sveobuhvatnog europskog pristupa borbi protiv nasilja učinjenom ženama. Mi to svi pozdravljamo. Možete li nam dati neke dodatne podat, informacije o tome što bi podrazumijevao taj europski pristup i kako praktično namjeravate e, koordinirati mirati rad različitih općih uprava glede borbe protiv e, nasilja žen, učinjenog ženama i e, konkretno kako će s općom upravom HOM nastavljati e, provoditi europsku strategiju za iskorjenjenje trgovine ljudima kojoj je rok 2016. godina. Hvala. Mislim da je pitanje nasilja nad ženama nešto protiv čega se moramo boriti svim sredstvima i svim kontinentima. Europska unija je entitet koji jamči temeljna prava i glas Europske unije morao bi se čuti i van Europske unije, osobito kada je riječ o državama u kojima je nasilje nad ženama jako prošireno, odnosno pitanje je opće prakse. Ja mislim da Europska unija ima priliku da mogućnost da se priključi e, konvenciji iz Istambula koja je potpisana u lipnju i 22 države su potpisale, države članice su potpisale e, tu konvenciju, osam e, od njih je ratificirao tu konvenciju, dakle želim ih pohvaliti. Možda bismo mi trebali uzeti u razmatranje svoj vlastiti prijedlog za borbu protiv nasilja nad ženama. Mislim da je to djelomično pokriveno e, u direktivom koja se bavi e, nasiljem u obitelji. Mislim da u Španjolskoj ima jedan zakonodavni tekst koji se bavi konkretnim pitanjem e, nasilja nad ženama. U Sjednjim američkim državama postoji isti takav zakon. No ovo ne bi trebalo samo pokrivati zakonodavne korake. Mi bismo trebali napraviti jedan apel cjelokupnom društvu kako se ne smije tolerirati nasilje nad ženama. To nije uopće normalno jednostavno. Hvala gospođo Jourova. U ime kluba zastupnika GUE, gospođa Valjina. Hvala predsjednice. Dobar dan. 2015. godine Europska unija će morati iznaći novu eh, strategiju za rodnu ravnotežu to je jako važno. E, e, siromaštvo je feminizirano, e, razlike su u plaćama, u mogućnosti zaposljenja i borbe i velika je katastrofalne su. Zabrinjavajuće brojke nasilja muškaraca nad ženama. Nasilje nad ženama u javnoj sferi je isto tako zabrinjavajući. Imam tri pitanja. Kako ćete se postarati da nova strategija ima čvrst tu i održivu bazu kako bi e, prava žena i jednakopravnost rodova, reproduktivna prava, e, kako bi to sve bili elementi koji bi omogućili ženama da e, se nose sa suvremenim izazovima, što ćete učiniti da ojačate trenutni zakonodavni okvir Europske unije glede ravnopravnosti rodova i konačno da li ćete učiniti nešto održivo glede podržavanja, financijskog podržavanja e, ženskih e, udruženja u Europi. Hvala. Hvala. Ukoliko zavredim vašu potporu i potvrdite me kao povjerenicu za jednakopravnost za jednakost e, spolova. Radit ćemo na poboljšanju i na rješavanju problema žena u našim društvima. Nova, nova strategija mora biti utemeljena na jako preciznim podacima koji će upotno se odražavati stvarnost. To mora biti zasnovano na čvrstom partnerstvu svih onih koji mogu utjecati na položaj žena, bilo da se radi o državnoj upravi ili neprofitnim e, organizacijama. Po mom mišljenju, ova strategija bi trebala podrazumijevati plan e, djelovanja koji će se usredotočiti na zakonodavne i nezakonodavne mjere. Ne želim ih sad sve pobrojati jer one bi trebale biti rezultat e, nadolazećih e, pregovora. Opća uprava Just im raspolaže sredstvima e, instrumentima i velikom, velikim brojem programa pomoći i ja ću uložiti sav svoj trud da novci iz tih fondova budu upotrebljeni na pravi način i za prave projekte. E, ukoliko se odluči da je potrebna revizija, jer strategija, osim onoga što sam rekla, mora podrazumijevati i odgovornost svih dionika i moraju biti e, financijske obveze ispoštovane također. Gospođa iz kluba zelenih. Zahvaljujem predsjedatelju, gospođo Jourova. Govorili smo o Women on Board, predlogu za uključivanje žena u upravne odbore i jednako predstav, zastupljenost e, žena u Europskoj komisiji nam daje naslutiti da je još mnogo posla pred nama. Kako ćete dakle u Europskoj komisiji se zalagati za ovim načelima u pojedinim općim upravama i što se tiče jednake zastupljenosti u nadolazećoj komisiji znate da je bilo vrlo teško državama članicama da u ovu komisiju imenuju žene. Dakle, planirate li započeti prije sljedećih europskih izbora inicijativu i obratiti se državama članicama da predlože jednog muškarca i jednu ženu koji bi bili sljedeći povjerenici u sljedećem sazivu. I za kraj, ako postoji za jedan problem između e, rod i Paul, za sve koje su zbunjeni, e, Judith Butler je napisala knjigu Gender Trouble, dakle vrlo zanimljiva knjiga koju bi svi mogli pričijati, a to je moja preporuka. Zahvaljujem zastupnici Rentke. Prvi dio vašeg pitanja doživljavam kao poziv da komisija predvodi primjerom. Dakle, o tome sam i ja razmišljala kada sam vidjela postotak, ako se ne varam 9 naspram 28 ili tako nešto. Ali u svakom slučaju eh, ispod granica direktive eh, Women on Board. I okvirno sam pregledala statistike što se tiče općih uprava, toga kako su radna mjesta raspodijeljena i ponovno ispod utvrđene granice su iznose. Dakle, ja se, ja obećajem da ću predlagati prijedloge unutar komisije da se e, poveća zastupljenost žena. Što se tiče sljedećeg e, saziva, sljedeće komisije, mislim da je to još predaleko. No mogu obećati da ću i dalje predlagati da se ovi brojevi poboljšavaju. A zahvaljam na preporuci knjige. E, zastupnica Ajuto iz FIDEA. E, hvala vam predsjedateljice. E, u Europi, kao što znate, postoji nedostatak homogenosti što se tiče e, sudjelovanja žena na tržištu rada, osobito što se tiče majki. Izbacivanje s tržišta rada zbog toga što ste rodili je nešto što je pogoršano i krizom, čime je situacija sve gora za nove majke. Također imamo nedostatak usluga za brigu o djeci, otežava ženama povratak na tržište rada. I što vi mislite da bi Europska unija trebala učiniti kako bi obvezala države koje e, kasne sa provedbom e, i koje ne provode dovoljno dobro da uhvate korak? Dakle, često vidimo da je vrlo teško pružiti usluge jaslica, vrtića ili pružiti alternative e, poput skuplje privatne skrbi. Mislite li da postoje neke mjere koje bi ovakve alternativne strukture učinile financijski privlačnijima e, siromašnijim slovima društva? Hvala na ovom pitanju. Već dugo prije krize u sociologiji se koristio i gospodarstvo. Isto jedan termina, to je feminizacija siromaštva. A kriza je ovaj problem samo još pogoršala. To, je, to potvrđuju čvrsti podaci. Imamo precizne statistike koje pokazuju da stanje žena se pogoršalo. I situacija je još gora kada govorimo o majkama. Već smo spomenuli e, porodiljni dopust i to da bismo trebali moći pružiti podršku majci ili čak i ocu e, u smislu porodiljnog dopusta. I mislim da se ovdje ne radi samo o porodiljnom dopustu, jer vrlo je teško ženama zbog toga što se nalaze e, u jednoj situaciji gdje se brinu o svojoj djeci, ali istodobno se moraju brinuti i o svojim roditeljima. I to je jedan novi fenomen. Dakle, mogla bih na široko govoriti o ovome jer sam to vidjela i u praksi. A koje je rješenje? E, vidim jedno rješenje, a to je korištenje strukturnih fondova, osobito Europskog socijalnog fonda, e, s kojim sam ja radila u prošlosti. Ovdje se radi o novcu koji nije namijenjen samo borbi protiv siromaštva, već i usklađivanju e, privatnog i profesionalnog života. A iznos fondova koje koriste države članice treba bi odgovarati ozbiljnosti problema s kojima se susreću. Vi ste dobro rekli da problemi nisu jednaki u svim državama članicama. E, dakle, iskoristimo mogućnost, istražujemo mogućnost upotrebe Europskog socijalnog fonda i provjerimo da li se njih doista koristi u tu svrhu. Zastupnica Morvaj. Zahvaljujem. E, kao odvjetnica, da li se slažete sa mnom e, što se tiče prava zaposlenika i poslodavaca. E, da li se slažete da su to temeljna prava koja je potrebno zaštititi, a tu imamo pitanje jednakih mogućnosti. Postoje različite zlouporabe prava radnika koje su upravo usmjerene na žene ili koje imaju veći učinak na žene, osobito zbog toga što one imaju odgovornosti određene u svojim obiteljima i tu mislim na radno vrijeme, na uzimanje dopusta, na nemogućnost planiranja dopusta ili čak gubitka radnog mjesta, straha od gubitka radnog mjesta i tog cjelokupnog stresa koje je posljedica i koji određuje živote ovih žena. Što dakle planirate učiniti vezano za ovaj fenomen koji dotiče milijune žena u Europskoj uniji, osobito u novim državama članicama poput moje zemlje Mađarske? postoje prava poslodavaca i zaposlenih i postoji napor unutar svih država članica. Ja sam prisustvovala velikom broju tripartitnih rasprava te znam da se pokušava pronaći odgovarajuća ravnoteža između prava poslodavaca i zaposlenika. Dakle, kao odvjetnica odgovorila bih na vaše pitanje da. Radi se o pronalaženju odgovarajuće ravnoteže između e, tih dvaju prava. Dakle, poslodavci moraju moći voditi svoj posao i brinuti se o radnim mjestima svojih zaposlenika, a oni bi trebali moći raditi i primjenjivati svoja prava. Što se tiče utjecaja na žene i količine stresa ili nemogućnosti da se primjerice uzme dopust, to su sve problemi kojima je uzrok moderno društvo koje nameće mnogo stresa, mnogo zahtjeva ženama, a Europska unija, smatram, može provoditi kampanje informiranja ili usvajati zakonodavne akte ili možemo upotrijebiti Europski socijalni fond jer postoji postoje fondovi koji su namijenjeni ovom području e, uključujući i u Mađarskoj i primjerice imamo situaciju gdje se tako nešto koristi i u Češkoj. Dakle, mi se želimo pobrinuti da se povremeno radno vrijeme više koristi ovim kategorijama ljudi. Želimo izgraditi više institucija za brigu o predškolskoj djeci i postoji cijeli niz mjera koje države članice mogu upotrebiti. Zahvaljujem sljedeći zastupnik, e, govornik zastupnica Koraca u ime EPP-a. Hvala vam. Nadam se da ćete izdržati još ova dva posljednja pitanja. Danas u Europi jedna od četiri žena prolazi fizičko nasilje. 10% toga je seksualno nasilje, trgovina, iskorištavanje, nasilje u obitelji, e, bojstva, mutilacija genitalna. Dakle, užasna kršenja temeljnih ljudskih prava koje utječu i na velik broj djevojčica i žena. Pitanje što ćete učiniti kako biste zajedno sa državama članicama pobrinuli se da provedu direktivu o trgovinu, o zloupotrebljavanju djece, o zaštiti žrtava i europski uhidbe nalog za zaštitu? I to osobito za mlade djevojčice i dječake. Sljedeće pitanje, rekli ste da će komisija ratificirati konvenciju iz Istanbula, Vijeća Europe, molim vas potvrdite mi da ćete to učiniti uskoro. I što ćete učiniti s obzirom da samo osam država članica je do sada ratificiralo konvenciju. Jeste li spremni zauzeti se za to i jedan osjećaj hitnosti unijeti u države članice kako bi ratificirale i provele ovu konvenciju? I konačno rekli ste da ćete prezentirati jednu sveobuhvatnu strategiju za prekinuti nasilje nad ženama. Možete li biti malo konkretni s kakvim konkretnim aktivnostima ćete izaći pred nas? Hvala. Kao što sam već rekla, pobrinut ću se da sve države članice Europske unije ratificiraju ovu konvenciju. Mislim da je ovo velik korak prema napred, ne samo što se tiče poštivanja pravila, već i u tome da javnost postane svjesna na činjenice da nije normalno biti nasilan naspram žena ili djevojčica. Mislim da je nemoguće ovo u potpunosti ukloniti e, u društvu, bojim se, no moramo upotrebiti e, svoju, sve svoje legislativne i nelegislativne instrumente. Ratifikacija konvencija je primjerice prva stvar e, koju želim progurati. I želim da ona bude ratificirana u svim državama članicama. Tijekom Sljedeće godine želio bih organizirati nekoliko rasprava o nasilju nad ženama, a one bi trebale dati odgovor na pitanje da li je nužno osvojiti posebno zakonodavstvo kao što ga primjerice imaju u SAD-u. To je dakle dio koji se tiče cjelokupne strategije za jednaka prava i prilike žena. I to je odgovor na pitanje kakve zakonodavne korake je nužno poduzeti. Sljedeća stvar, mislim da je vrlo važno kako same države članice doživljavaju pitanje nasilja nad ženama. I u kojoj mjeri se ta nasilna dijela nad ženama kvalificiraju kao zločini. Drugim riječima, da li postoje veće kazne za nasilje nad ženama usporedbi sa običnim oblicima nasilja? E, također postoje neke preliminarne mjere u slučajevima, e, odnosno preventivne mjere u slučaju nasilja u obitelji. Hvala vam i posljednji govornik iz SID-a. Hvala predsjednice. Hvala što mi dopuštate da zaključim ovo, ovaj dugi niz pitanja. Vraćam se na porodiljno, pitanje porodiljnog, jer ste u biti rekli da se zalažete za raspravu o porodiljnom, no pitanje je malo preciznije. Danas postoji jedan tekst koji bi vam omogućio da e, dosta brzo zasučete rukave koje je pred vijećem, tako da bih htjela znati da li ćete raditi na temelju tog teksta koji bi nam omogućio da znatno ubrzamo rada, to je plod Eh, rada, velikog rada parlamenta. Dakle, ne pitam koji, će, koji je vaš stav, već vas samo pitam da li ćemo eh, početi s tim dokumentom i dalje raditi. Drugo pitanje, eh, u vašem očitovanju na pismena pitanja rekli ste da je strategije postojeća strategija urodila određenim plodovima glede jednakosti muškaraca i žena, ali ima još puno posla. Rekli ste, dakle, siromaštvo, nasilje, razlike u plaćama i tako dalje. Dakle, recite nam konkretno što ćete napraviti da imate učinkovitu strategiju post 2014. godine. I konačno, kako ćete uvjeriti sve svoje kolege koji danas sjede u komisiji glede pitanja eh, rodne integracije, jer to se odnosi na sve povjernike koji su sada na saslušanju, a znamo da ih ima određeni broj kojima je pitanje jednakopravnosti eh, rodova eh, dosta problematično. Hvala. Takže jasná odpověď, ano. Moj mm, odgovor je da, želim nastaviti raditi na prijedlogu o kojem trenutno raspravlja vijeće i raspravit ću o tome i sa gospođom Tisen jer to se tiče i pitanja zapošljavanja. A želim se pozabaviti s onim proceduralnim preprekama Jer prijedlog je e, već dugo vremena blokiran i trebalo bi ga ponovno otvoriti i izniti na svjetlo dana. Strategija i kako se pobrinuti da ona bude učinkovita. Bez konkretnih prijedloga e, što učiniti što se tiče jednake plaće, siromaštva, nasilja, pristupa obrazovanju, zdravstvu. I tu je cijeli još niz problema. E, bez toga da smo konkretni u ovakvim ovim područjima, bez toga da predložimo konkretna rješenja s rokovima, bez toga strategija neće biti učinkovita. Ono što vam mogu obećati je da neću pripremati strategije zbog njih samih i da će ih se onda jednostavno staviti u neku ladicu, e, već želim da sve strategije na kojima ćemo raditi budu učinkovite. Hvala vam lijepo, gospođo Jovorova, na vašim odgovorima e, ovim blokovima pitanja. Mislim da je naše saslušanje bilo vrlo dobro. A sada imate pet minuta tijekom kojih bih vas zamolila a, prije svega da se držite vremena jer već kasnimo i da nam date svoje završne komentare. Poštovani zastupnici, predsjedatelji odbora. Nakon tri sata rasprave poprilično sam umorna, no bilo je doista zanimljivo čuti sva vaše pitanja i dobiti priliku dati vam svoje stavove. Ja sam rekla, nisam e, javni službenik, ja sam političar, tako da su možda neki od naših odgovora e, zvučali nedovoljno detaljni, nedovoljno tehnički, no željela sam dati vam do znanja tko sam kakva su moja mišljenja, stavovi o konkretnim pitanjima koji se tiču mog portfelja, dakle portfelja pravosuđa, zaštite potrošača i ravnopravnosti spolova. Eto, vrlo sam zbunjena na kraju ove rasprave, praktički sam zaboravila e, izvući svoj govor koji imam sprintan tako da sam sigurno da ću i zaboraviti po nešto, no ono što ne smijem zaboraviti je sljedeće. Ukoliko mi pružite priliku e, da postanem povjerenica za ovako važan portfelj, portfelj čije aktivnosti se dotiču svakoga u Europskoj uniji, bit ću vrlo otvorena daljnjim raspravama raspravamo o pitanjima u našem zajedničkom interesu i rado ću surađivati sa svima vama i nadam se da će ta suradnja u kratkom vremenskom roku moći donijeti zanimljive rezultate. Hvala vam lijepo i hvala vam također na ovoj ugodnoj atmosferi koju doista nisam očekivala. Hvala. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Y ya para finalizar y... Hvala vam lijepo. Za kraj e, imamo još po jednu minutu za predsjedatelja odbora koje su zajednički e, bili domaćini u ovom saslušanju. Ići ćemo istim redoslijedom kao i pitanja. Gospodin Svoboda, jednu minutu. Hvala, gospođo Jourova. Želim sada izraziti svoje mišljenje ispred odbora Jure. Dakle, da smo dobili dovoljno informacija i dovoljno odgovora koje će nam omogućiti da sada uđemo u fazu evaluacije ovog našeg postupka. S posebnim interesom sam slušao vaša mišljenja vezano za e, međunarodno privatno pravo i vezano za zaštitu potrošača. Samo jedna organizacijska primjedba. Imaćemo sastanak e, za evaluaciju u 6.30 danas u ASP 5G3 i pozdravljam koordinatore odbora Jure da dođu u 6 sati u istu tu prostoriju. Dakle, to je s moje strane sve. Hvala vam. Ispred odbora Libe, članovi koji su ovdje su preživjeli ovaj e, stvarno e, izvanredni sastanak našeg odbora. Hvala vam gospođo Jourova na tome. I e, ja sam uzog znanju kako ste vi angažirani i kako ste spremni raditi sa potpredsjednikom Timmermansom i sa potpredsjednikom Ansipom, posebno na planu pravosudne suradnje i zaštite podataka i također smo E, uzeli k znanju sve što ste rekli o ovom uhjedbenom nalogu, o tuži, europskom tužilaštvu i moram reći stvarno da je upravo tu problem. E, vi imate ogroman portfelj, a glavni problem je da se previše povjerenika bavi upravo e, tom istom temom. Mi ćemo pokušati raditi s vama, ali tu ima jako puno igrača mi, smo, mi ćemo ocijeniti vaše odgovore pažljivo i htjeli bismo vam se zahvaliti na vašim odgovorima, posebno što se, što se tiče kršenja zaštite podataka. E, naši koordinatori će donijeti konačnu odluku, ali mi smo vam zahvalni na odgovorima. Gospođo Jourova, hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili i na vašim odgovorima. Rekli ste da ste vi političarka, mi smo svi političari i mi kao političari se ne slažemo uvijek, ali svi se slažemo oko jedne stvari, a to je demokracija, nadam se. I zato ću se ja sastati sa članovima mog odbora i oni će odlučiti hoće li odnosno jesu li ili ne dobili dovoljno odgovora na sva pitanja, posebno što se tiče pitanja potrošača, zaštite potrošača. Bilo je tu pitanja u dijelu e, koje pitanja postavlja moj odbor, a koja ne potpadaju pod nadležnost e, mog odbora, ali to pokazuje kompleksnost cijele ove vašeg portfelja. I možda ćemo morati e, konzultirati članove drugog odbora da procijenimo vaše odgovore, ali svakako će demokratski odlučiti jesu li naši članovi saznali dovoljno ili ne. Hvala vam. I evo, na kraju, ispred odbora za prava žena, ja bih također htjela vam se zahvaliti kao i moje kolege. Mi smo uzeli znanju vaše odgovore i primjedbe. Vi, vama je jasno da je ovaj odbor jako zahtjevan i mi ćemo nastaviti biti zahtjevni e, u ovom sazivu parlamenta zato što preko pola e, populacije Europske unije su žene i ne možemo prihvatiti ovu situaciju nejednakosti u kojoj se sada nalazimo, neravnopravnosti. E, mi ćemo također dati svoju ocjenu i u suradnju sa drugim odborima na osnovu naše dobre suradnje mogu reći da ćemo postići nešto opipljivo opipljive rezultate za žene u Europi. I eto, to je kraj e, našeg sastanka. Hvala vam na e, vašem strpljenju i suradnji.